Dear colleagues. Štovani kolege, možemo početi s našim poslijepodnevnim dijelom zasjedanja. Dakle, toplo želim izraziti dobrodošlicu našem potpredsjednicu komisije Katajnenu ponovno u našem krugu, jer mi smo već jedan puta imali priliku razmatrati s vama implementaciju akcijskog plana o cirkularnoj ekonomiji pred nekoliko mjeseci, naime 16. ožujka ove godine. I mi smo jako zainteresirani za napredak na poslu implementacije tog akcijskog plana u proteklih šest mjeseci, dakle od našeg zadnjeg sastanka, a osim toga nas je zanima kada će opće i službeno izvješće Europske komisije o implementaciji akcijskog plana biti objavljeno a kao što znate, kom, na, mi smo, naš odbor je odlučio vrlo blisko i pratiti napredak na tom e, području i zbog toga smo se dogovorili da svakih šest mjeseci vi ili potpredsjednik Timmermans nama isto tako iz nas izvijestite o napretku implementacije, kao što to činite i kod komisije i vijeća. vama u svakom slučaju želim zahvaliti na pred, vašoj nazočnosti ovdje i Dajmo vam sad riječ, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu u našem odboru. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa što ste me ponovno pozvali u vaš odbor. Današnja tema je kružno, kružna ekonomija i to je jedna vrlo, vrlo bitna tema, kao što znamo. I mi smo objavili popis novih proizvoda, dakle koji su kompletno izrađeni prema regulaciji o eko dizajnu i eko oznaci za eko dizajna. Mi ću vam kasnije taj popis e, tu proslijediti. Mislim da mnogi od nas e, se slažemo tome da je to jedan veliki trend, megatrend upravo u svjetskom gospodarstvu, dakle kružna ekonomija. I pogotovo će to biti idućih godina. Zbog toga mi kao su zakonodavci moramo u cijelosti shvatiti kako ćemo poduprijeti prijelaz sa linearnog na cirkularnu ekonomiju. I upravo zbog toga što su poslovni modeli već postoje za takvu ekonomiju u E, privredi, dakle u, realnosti, onda vidimo da oni stvaraju veću dodanu vrijednost što je jako, jako bitno. I bit, naravno, pritom je bitno sačuvati i naš socijalni model gospodarstva, ekonomije i naći pouzdane i za društvo pogodne načine financiranja. I mi kao ko legislatori moramo naći put kako ćemo najbolje poduprijeti taj pozitivni razvoj. Mi smo u svakom slučaju krenuli pravim putem, a možemo reći da smo i to dovoljno brzo učinili, jer samo manje od godinu dana nakon što je usvojen čitav paket mjera o cirkularnoj ekonomiji. Ja sam vrlo ponosna što mogu reći da je komisija počela jednim mirnim, ali kontinuiranim tempom to i implementirati. I to kako kroz svoje legislativne, kako i, tako i nelegislativne akcije i djelatnosti. U skladu sa našim akcijskim planom mi smo već e, sljedeće stvari objavili, isporučili, tako kažemo, legislativne prijedloge o uzbrinjavanju i gospodaranju otpada koji se trenutno raspravljaju u parlamentu i vijeću, zatim legislativne prijedloge za elektronsku prodaju dobara u vezi sa jamstvima i zaštitom potrošača zatim prijedlog za revidiranu uredbu o gnojivima, to je dakle ono ključno područje sekundarnih sirovina, zatim revidiran priručnik za zelenu javnu nabavu, kao i smjernice glede nepoštene trgovačke prakse, praksi zapravo, a krenuli smo i sa pozivom na izražavanje interese za pilotski projekt e, za inovativne e, poslove. Istodobno radimo i na ustanovljavanju platforme za financiranje cirkularne ekonomije, jer je to jedan jako, jako bitan element. A sada bih se prebacio kompletno na ekodizajn i govorio vam o tom našem velikom pothvatu vezan za ekodizajn. To je naravno jedan jako važan element kompletno kružnog, dakle, kružne ekonomije, jer nam pomaže u modernizaciji naše ekonomije. Stvara incentive, poticaje i za sve poduzeća koje rade u Europi kao i potpuno ravnopravne šanse za sva ta ista poduzeća, ali isto tako i iste šanse za one koji dolaze izvan Europe k nama na europsko naše tržište. Ja smatram da je to de facto jedan proizvod našeg jedinstvenog unutarnjeg tržišta, jer on i stvara upravo jedinstveno, harmonizirani, potpuno ravnopravan okoliš za sve proizvode koji se pojavljuju na našem tržištu. I na taj ekodizajn moramo gledati najmanje iz tri perspektive potrošačke, što dakle treba učiniti, a da bi se bolje zaštitili potrošači. Drugo, moramo gledati kroz perspektivu industrije. I treće, moramo to sagledati kao rezultat um, svih naših napora da zaštitimo okoliš i kako to dakle uskladiti. Dakle, da pogledamo prvo s kroz perspektivu potrošača i zaštite potrošača. Smanjivanje potrošnje energije nije samo u rukama vlada, ili onih koji donose odluke i kreiraju politike. Može to biti kama potrošača koji svakog dana donose niz malih odluka birajući proizvode koje će kupiti. I što više budu potrošači imali ovlasti, to ćemo više biti u stanju pomoć modernizaciji naše industrije. Dakle, ekodizajn jako dobar oruđe, oruđe za podizanje razine svijesti, a čineći to mi ujedno i olakšavamo svakom potrošaču, svakom našem građaninu da donese prave odluke kod odabira proizvoda i ostalih odluka. E, dakle, mi procjenjujemo da bi godišnje uštede mogle biti po domaćinstvu otprilike 450 eura prema našim procjenama, a kad se primjeni u cijelosti ekodizajn. Mi čak smo još e, u komisiji bili još pozitivniji. U ishodišno smo smatrali da bi svako domaćinstvo i do 500 eura godišnje moglo uštediti energetskim troškovima i ostalom, kako se pređe na ekodizajn. Dakle, mi vidimo da to može uštediti za jedno normalno, obično domaćinstvo bitne iznose svake godine. Kad pogledamo stvar sa, kroz industrijsku perspektivu, to znači da mi zajedničkim standardima stvaramo unutarnje tržište. To stabilizira okoliš jer stvara potpuno predvidive situacije. Osim toga, potiče investicije u inovativne rješenja. Znanstvene studije procjenjuju da je okvir za ekodizajn može uštediti oko 55 milijardi eura godišnjih rashoda troškova za industriju. Jer i industrijske korporacije sve više koriste predmete, proizvode, stvari sa ekodizajnom. Dakle, situacija je u svakom pogledu jedna win-win, dakle situacija na dobrobit i za industriju i za potrošače. Ali nije su u pitanju samo individualni proizvodi, nego tu su u pitanju su tisuće, milijuni i više od milijuna, možda i bilijuni proizvoda o kojima govorimo. Danas već možemo, prije nego što dobijete novi popis predmeta, možemo od početka, od kako je donesena direktiva o ikadizajnu, dizajnu, mi štedimo energiju koja bi bila ekvivalentna jednogodišnje potrošnji, ukupnoj potrošnje energije čitave Italije. To je već za sada tako. Prema tome, to nisu male stvari, kako god kritike bile i ljudi nas za to optuživali. Nadalje, dakle, za sada preliminarni plan rada kojeg je kolegi Europske komisije naših povjernika odobrio, kaže da bi otprilike godišnje mogli uštediti još koliko i Švedska godišnje potroši ako nastavimo ovim programom rada i ako se naš trenutne prijedlozi usvoje. Dakle, u toku ove godine bi mogli štedjeti ne samo koliko potroši Italija, nego Italija i Švedska. Evo, kao što sam već rekao, mi smo danas objavili popis predmeta, proizvoda, koje ćemo dodati, dakle onim aneksima u direktivi o ekodizajnu. Tu postoji šest vrsti e, predmeta, dakle ono što se odnosi na električne uređaje, e, recimo osim solarne panele, u to spadaju jasno i sve oni hladnjaci i uređaje kao što su fenovi za kosu, električni e, kuhala za vodu i tako dalje. I oni su posebno važni zbog njihovog ogromnog potencijala za uštedu energije. Za sad još nismo imali nikakvog političkih revidiranja tog popisa za sad, niti intervencije. Za sada je to samo jedan čisti popis uređaja, predmeta, proizvoda kod kojih je veliki potencijal uštede. Što znači da evropljani mogu dobivati uz ekodizajn iste te proizvode koji do sada imaju, ali uz veliku uštedu energije a to je jako bitno jer to je i za čitav evropsko tržište bitno, ali ako se isto izlazimo na globalno tržište. Mi smo imali jako, jako produktivne razgovore i sa udrugama potrošača, ali i sa udrugama proizvođača, ne samo potrošača, dakle cijelom industrijom i vidjeli smo da su svi suglasni u tome da je to sjajan put za Europu da se stvore nova radna mjesta, da se zahvaljuju tim uštedama ostane konkurentan, ali da preusmjerimo ta sredstva. Zatim sljedeća stvar, sljedeća grupa se odnosi na e, gnojiva, jer naime, da sada znamo da je cijeli predloženi paket u vezi gnojeva i proizvoda za gnojenje prvo jedan bitni dio našeg ambicioznog plana. Mi se nadamo da ćemo u Europskom parlamentu naići na jednu veliku potporu kako je to i do sad uvijek bilo. Pogotovo prioriteti koji su bili bitni do sada, nadamo se da će ih potvrditi parlament i dalje. Mi sadašnji e, rad i suradnju koju imamo sa Envijem želimo nastaviti, a i pratimo sve što Envi radi. Koliko smo shvatili, tu postoji velika suglasnost u vezi recimo svega ovog što je predloženo za gospodaranje otpadom i što se tiče odvajanja otpada i od čitavog niza stvari koje treba još razmotriti. Ali da mi ponovimo da je tehnička pomoć u procesuiranju prijedloga o otpadu je apsolutno ćete dobiti i mi ćemo ju pružiti. Rasprave u radnoj skupini vijeća također napreduju. Predložena uredba o proizvodima za gnojenje je prvi prijedlog koji je usvojen u okviru akcijskog plana za cirkularnu ekonomiju uz glavni cilj da otvori naše jedinstveno tržište za e, oporabljene hranjive tvari. To se, očekuje se da će to dovesti do zamjene ono kritičke sirovine, kritične sirovine fosforita i da ćemo zamijeniti ga sa resursima koji su kod kuće, kod nas doma interno još na raspolaganju, s čime će Evropska unija biti najmanje 30% manje ovisna o uvozima do 2030. A jako mi je drago da vidim da je rasprava u vijeću već počela o tom istom prijedlogu i da, kao što vidimo, je se kompletno odvija onog rad s onim kako je to već planirao Europski parlament. E, prijedlog će također povećati bitno ograničavanje svih, svih dakle, e, tvari koje kontaminiraju, a isto tako će i dobro dokumentirati toksičnost e, koja postoji u okolišu i koja šteta i posljedice moguće po ljudsko javno zdravlje, a posebno će se usmjeriti na kadmiju. Ali sada da krenemo još na vrlo važno pitanje, a to su investicije. Investicijski plan za Europu i naš novo fond za strukturne investicije predstavlja ogromnu šansu za zelenu ekonomiju i daju jedan vrlo konkretan doprinos jednom uravnoteženju između javnih i privatnih investicija u zelenom sektoru. Gotovo trećina svih investicija iz Fonda za strateške investicije podupire ekološki prijezni i ekološki E, kvalitetne e, projekte. Što vam dam samo nekoliko konkretnih primjera. Imamo recikliranu projekt za, u Španjolskoj, e, dakle projekt koji se odnosi na reciklirani papir u okviru cirkularne ekonomije i čime se dakle otpadni papir zatim koristi i stvaraju novi ambalažni materijali iz toga. Zatim imamo kemijski projekt u Italiji koji se odnosi na obnovljive spojeve tvori kemijske iz Nova Mont to vodi koji naravno uključuje i vrlo inovativne tehnološke procese. Zatim imamo jednu bioproizvodnu e, tvornicu za proizvodnju celuloze u Finskoj Enekosiku, što je također nastavljeno isključivo imamo obnovljiva vlakna za proizvodnju celuloze, isto je došlo sredstvima iz EFSI-a. Ali treba nam više i vrlo teško radimo da bi povećali broj ekoloških projekata koji se financiraju iz tog projekta. S obzirom na uspjeh EFSI prošle godine, komisija je predložila u rujnu da se e, produži trajanje EFSI-a do kraja 2020. čime bi se cilj za ukupne investicije povećao za najmanje 500 e, milijardi eura, otprilike to je do pola bilijuna. E, razmatrajući sve se ciljeve Pariškog sporazuma o klimi, komisija je sada predložila se najmanje 40% projekata u uložio EFSI infrastrukture i inovacije treba pridonijeti klimatskim promjenama, oblažavanju njihovim u skladu sa ciljevima COP21. EFSI, ali i strukturni fondovi Europske unije, program e, LIFE i svi projekti koji su to integrirani, kao i recimo instrument za financiranje prirodnog kapitala Europske unije, će se istražiti kako bi se investiralo u e, rješenja za cirkularnu ekonomiju, održiva naravno. EFSI bi također se mogao kombinirati sa sredstvima iz strukturnih fondova i s tim projektima, što bi naravno donijelo još jednu dodatnu vrijednost. Dobar primjer za to je upravo u Francuskoj, gdje imamo na sjeveru Pas de jedan projekt koji pokušava kompletno razviti jednu nisko ugljičnu ekonomiju čitavoj regiji, a do 2050. bi htjeli imati nula stopu štetnih emisija. Dakle, naš radni program za sljedeće godine predviđa kompletno ispunjanje naših obaveza na održivi razvoj. I dve glavne politike se ovdje povezuje, a to je prijelaz na cirkularnu ekonomiju i potreba za boljim provođenjem ekološke legislative. Ali osim samog izvješća o implementaciji koje smo već spomenuli, 2017. komisija će nastaviti sa svojim radom na kompletnoj implementaciji akcijskog plana za cirkularnu ekonomiju sa pet ključnih inicijativa. Prvo, strategija da se e, da se vidi kako ćemo s inovacijama se pozabaviti pitanjem plastike, zatim njenim korištenjem, recikliranjem, oporabom, kao i sa svakim curenjem plastike i dakle njenim izbjegavanjem i zaostajanjem u okolištu, uključujući naravno i pomorski otpad. Drugo, pripremamo legislativno prijedlog za ponovno korištenje voda kako bi se maksimalno i prema našim standardima iskoristila ta najskupo vjerojatno resurs. Zatim, treća, a time bi se zatvorio i krug, Miže u sustavu opskrbe vodom mi ćemo predložiti reviziju direktive o pitkoj vodi. To bi se direktno odgovorilo na sve brige koje su iznesene u građanskoj inicijativi iz 2013. Na kraju mi ćemo podastiti inicijativu koja se bavi interfejsom sučeljem proizvoda, kemija i otpada, jedna vrlo ključna tema i koja je također puno puta bila iznesena kao razlog za brigu među građanima. Na kraju mi stvaramo i želim radimo na, u jednom okvirnom um, okvirnoj regulaciji kojim bi mogli mjeriti implementaciju svega ovog u realnosti i napredak Europske unije općenito prema cirkularnoj ekonomiji. Hvala lijepo, tu bih prestao, sada vraćam riječ vama. Hvala lijepo, a sada idemo prema Hvala. Sad će recimo naši koordinatori uzeti riječ. Molim po dvije minute svaki jer imamo jednu popis govornika od 30 imena, prema tome sada bih molio sve da se zadržite u okviru od dvije minute. Prvo ćemo ići po klubovima zastupnika, prvo gospodin Florence, izvolite. Da, evo pokušat ću se držati toga na dvije minute. Hvala lijepo gospodine povjereniče potpredsjedniče Katajn što ste došli k nama i hvala vam na ovoj krasnoj prezentaciji. Nadam se da će se to sve ispuniti što ste nam ovdje krasnog oslikali. Ali vidite, mi smo prije deseta godina već počeli na tome raditi, ali onda smo zapeli, imali velikih problema. Međutim, u međuvremenu se, hvala Bogu, javno mišljenje e, promijenilo kompletno o toj našem e, težnje da dođemo do cirkularne ekonomije. Hvala puno komisiji koja je puno u tom pomogla. E, meni sad zanima koji su vaši konkretni kriteriji za ovih šest težišta koje ste naveli i kako izgledaju vaši resursi i kako vaše financiranje. Meni se čini da u odjelu za ekologiju unutar komisije napokon shvaćaju da je to jedan znanstveni zapravo velika izazov kad govorimo o bilo čemu s područja ekologija, posebno kad govorimo o otpadu i ponovnom korištenju otpada. Druga stvar je kako ćemo tu evropske propise provesti. Gospodine potpredsjedniče, kad bi vam nabrojao koliko smo mi evropskih propisa ovdje, velikom je usuglašenošću donijeli praktički konsenzusom, a kako se onda oni grozno, bjedno provode, evo i kod nas, kod moje kuće u Njemačkoj, onda bi čovjek počeo plakat, prema tome ja ću vas poštedjeti. Ali ja vas sad molim ovdje budite uporni, budite hrabri kad bude u pitanju da se zajednički donesena i odlučena pravila onda napokon i realiziraju. Nemojte popuštati. A sad opet zadnje pitanje, evo vi ste govorili upravo ove interfejs, sučelje između otpada i kemije. To je problem koji davno postoji, komisija je to naravno spoznala i sad radi na tom novom dokumentu, vi ste nam najavili to kao jedno od težišta vaših. Pa me zanima dokle ste došli s tim poslom, kako ćete to riješiti, jer možemo divno i krasno reciklirati, ali ako mi ne znamo do kraja šta se sve u nekoj plastičnoj masi smjesi kombiniranoj nalazi, onda ne možemo to bacati tek tako u šredere da se to usitnjuje i ne znamo šta proizvodi oporabi, jer moramo do kraja znati gdje smo i na čemu smo. Prema tome, dokle ste došli sa tim vrlo bitnim sučeljem kemije i otpada. Hvala puno sada gospođa Dali. Hvala. E, hvala vama, potpredsjedniče Katajnen, što ste s nama. Ja imam dve glavne stvari, ali prvo da kažem nešto uvodno svoje pozicije, jer stvarno nakon svega ovog što je komisija iznijela kao prijedlog za cirkularnu ekonomiju i koja je onda izradio se akcijskim planom, moram reći da nam je žao da to onda nije išlo legislativni prijedlog, jer mi ne bismo htjeli da se ta cirkularna ekonomija samo pretvori u običnu frazu koja se koristi kao jedan nadnaslov za sve i pokriva sve ono gdje nismo dobri bili u implementaciji. Dakle, žao mi je da to nije išlo još jednim strožim regulatornim putem. Ali vi ste govorili o šest glavnih područja bitnih za ekodizajn i govorili ste o osobinama svakog od tog. Vrlo je pozitivno da je komisija počela poštivati ekodizajn, ali mi smatramo da je regulacija ekodizajna upravo fundamentalna za razvoj, postojanje i razvoj cirkularne ekonomije. Ali mene bi sad jako zanimalo u kojoj mjeri ste vi e, puni sigurni i na koji način predlažete da recimo od već postojećih proizvoda dođemo do ekodizajna? Kako konkretno mislite? U kojoj mjeri mislite da imate šanse da uopće uspijete u tom? A zatim pitanje plastika. I to smo i malo prije već čuli i od vas. Ako bismo se fokusirali na plastiku, mislimo da tu akcijski plan predviđa dva koraka. Prvo, da se do 2017 E, događaju različite stvari, a zatim da se smanji do 2030. 30. i 2030. i kompletno ove čestice plastike u pomorskom, e, pomorskom otpadu. E sad me zanima kako ta dva stupnja, dakle jedan stupanj predviđa izbacivanje svih plastičnih vrećica i sve ostalo do 2017. kraja i onda E, ovaj drugi cilj do 2030. Šta ste zamislili? Da li predviđate tu biti neki akcijski plan za zemlje članice koje moraju to provesti do 2030. da smanje ili uklone kompletan e, otpad u morima, pomorski otpad i kako to mislite provesti? jer to su, to su vrlo bitne stvari, budući da zemlje članice na kraju krajeva moraju provesti i implementirati politiku Europske komisije, Europske unije. A mi moramo vidjeti da su oni u stanju to učiniti i onda nadzirati da li su to doista i napravili, ono što piše na papiru. I tu imamo još jednu finesu, u vezi pomorskog okoliša. Tu postoje još nekoliko jako dobrih inicijativa koje su nevladine organizacije industrija poduzela, ali bih pozvala ipak komisiju da predloži još robustnije mjere kako bi se recimo mi bolje lišili ili riješili, oslobodili onih svih mikro i makro vlakana u pomorskom, ali u svakom slučaju izvan pomorskog otpada, izvan onog što pliva morima do 2017. a poslije do 2030. u pomorskom okolišu. Hvala lijepa. Sada gospodin Demesmeker. Hvala. Evo prvo pozdrav vama gospodine Katajni. Ja ću vam se ipak govoriti na svom maternjem nizozemskom jeziku. Gospodine povjereniče, imam nekoliko konkretnih pitanja kao izvjestitelj u Sjeni za cijeli paket cirkularne ekonomije. Prvenstveno je u pitanju inovacija. To je jasno, inovacije su vrlo velika kvaliteta i stalno se naglašavaju u čitavom akcijskom planu. Inovacijske, inovativne tehnologije, općenito inovacije koje su bitne i da se recimo nađu eventualno barijere zakonskog, regulatornog tipa ili administrativnog i bilo kojeg drugog tipa koje bi to ometali. Prema tome ja se jako slažem s vama i podupirem sve što ste rekli dobro o inovacijama. Vidimo čak i da ima jako puno pokreta i nešto se događa u različitim zemljama članicama, recimo jedan produkt e, koji je počeo u nizu nekoliko zemalja i u moje Flandriji. E, pa sad me zanima što biste rekli o europskim pilot projektima na temu inovacije i inovativne tehnologije? Druga pitanje, riječ je o građevinskom otpadu. 2016. smo, ste najavili jedan e, protokol, zapisnik o tome dokle je došla reciklaža tih građevinskog otpada. Pa me zanima kako to izgleda s obzirom na obvezujuće ciljeve do 2020. koji moraju biti ispunjeni na području građevinskog otpada, kako to sad izgleda? Da li bi ta inicijativa trebala predviđati možda i nove ciljeve za građevinski otpad, možda do 2025. ili 2030. u raznim fazama? I zatim treće pitanje, u akcijskom planu su povjereniče sadržane konkretne mjere da bi stimulirale korištenje sekundarnih e, sirovina, što isto apsolutno podržavamo. Ali pitanje je da se unaprijed već treba spriječiti nastanak otpada. To je jako važno polazište za cirkularnu ekonomiju. Drugim riječima nama treba dobro promišljena politika kako bismo mogli dugoročno izbjegavati i izbjeći da se ne proizvodi još novi i novi otpad, nego da što manje otpada de facto ostaje, jer sve ide u sekundarne sirovine ili nešto drugo korisno. I zatim, povjereniče, ja sam bio izvjestitelj za biodiversitet i mene zanima da li se i na tom području imamo recimo neke nove informacije o direktivi o prirodi. Da li ste tu provjerili koliko je još prikladna regulatorna okvir i regulacije koje imamo i da li ste u stanju kazati da li se direktiva o prirodi u cijelosti provodi? Hvala lijepo, gospodin Gebrandi. Hvala. Hvala gospodinu Katajninu na dolasku. Ovdje se nalazimo u čudnom e, krugu, osjećam se doista pomalo uhvaćenu stupicu. Svakih šest mjeseci e, pozivamo potpredsjednike da nas e, izvijeste o napretku paketa za cirkularnu ekonomiju jer nam se ne čini baš da će komisija provesti ono što je obećano. No sada mi se čini da nas povjerenik pokušava uvjeriti u sve pozitivne aspekte cirkularne ekonomije. No upravo je to razlog zbog kojeg vas pozivamo svakih šest mjeseci. Naime, mi vjerujemo i to snažno vjerujemo u važnost cirkularne ekonomije i želimo gurati komisiju u tom smjeru da na tome više radi. Kad pogledam akcijski plan i sve predložene mjere, sve su na neki način e, odgođene. Možda to jest e, koincidencija. To što ste baš e, danas ovdje, a da postoji zapravo obavijest o eko dizajn. Dakle, nadam se da će do šest mjeseci, da ćemo biti u situaciji da nećete najavljivati neke nove mjere, nego nam govoriti o provedenim e, mjerama. Pozdravljam e, komentare o onome što ste govorili, da Europa mora raditi na velikim stvarima, a cirkularna ekonomija je upravo to. Međutim, nikad nisam čuo predsjednika Junkera da govori o tome. Kad pratim ono što se događa u komisiji, imam dojam da gospodin Juncker i dalje misli da je cirkularna ekonomija jedna od onih malih stvari, a ne velikih o kojima ste vi govorili. Dakle, komisija se služi populizmom za koje optužuje druge a znate točno o čemu govorim. Nadam se e, da komisiju manje brinu britanski tabloidi u odnosu na ekonomiju. Što se mora promijeniti? Mora se promijetiti mentalni sklop i dakle ne samo ono što komisija govori nego i ono što čini, nego što čini. Znam e, o čega se e, u glavnim crtama sastoji prijedlog o ekodizajnu, detalje ću saznati. I što se tiče eh, učinkovitosti resursa, sve to bilo dijelom eh, semestra. ter li ponovo to vratiti u semestru? Ako vjerujemo da to jeste dio velikih stvari, mislim da mora biti dio eh, semestra. Također, kad je riječ o ekodizajnu, Usredočujete li se samo na dizajne ili i na, na učinkovitost, jer je to njegova najvažnija strana. Hvala. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Imam eh, nekoliko pitanja za vas. Poput ostalih kolega i mene veseli što ste naglasili kako ekodizajn nije mala stvar, nego je izuzetno važna. No, dugo čekamo na njega, davno nam je eh, obećan na samom početku našeg mandata svi se mi slažemo da je to direktiva kojom se mogu riješiti e, mnogobrojni problemi e, e, problemi koji su vezani ne samo za cirkularnu ekonomiju, nego i, na i za upravljanje otpadom. Željeli bismo vidjeti poboljšanja u tom smislu. Željeli bismo čuti koliko je realističan taj prijedlog to je jedno pitanje, a drugo pitanje, vi ste spomenuli nekoliko inicijativa u vašem obraćanju. No, spominjali ste samo njihove nazive. A mi bismo rado čuli i neke pojedinosti e, vezane za sadržaje tih e, inicijativa i na koji način će biti povezane sa sveukupnim konceptom cirkularne ekonomije. Treće pitanje odnosi se na upotrebu otpada kao energije. Osobno Smatram da je to važno. Živimo u u svijetu u kojem bi trebalo ponovo iskoristiti otpad koji smo proizveli, a ne jednostavno ga odložiti. Buduća i naraštaje će možda se time pozabaviti i postaviti nam to pitanje, postaviti pitanje zašto nismo nešto s tim učinili. Hvala. Hvala, hvala gospodine povjereniče. Akcijski plan postoji već godinu dana. To je bio vrlo ambiciozni plan, tako ga se nazvalo. Međutim, sada kad vidimo, mogli bismo reći da je riječ o pomalo eh, o razočaranju. Dakle, sada govorimo zapravo o prijedlogu za ekodizajn a čini se da u nekim drugim područjima eh, ništa nije učinjeno. Dakle, nakon godine dana nismo baš suočeni s nekim dobrim ishodima. No što se tiče eko spomenuli šest e, elemenata, međutim, e, Izvorno ih je bilo 12. Zašto šest nedostaje? Očito da postoji dobar razlog za to. U ekodizajnu dizajnu koristite manje energije i potrošači moraju, mogu manje plaćati. I sve je to bolje i za energetsku neovisnost jer se treba uvoziti manje energije. To povećava konkurentnost europskog e, gospodarstva, za, bolje za industriju. Dobro je i bolje je i za klimu jedino možda nije dobro za onaj čuveni regulatorni teret, odnosno opterećenje. Dakle, postavljam pitanje kakav je to terete ako možete otići u dućan i kupiti samo učinkovite uređaje. Što vas tu točno brine? Pa ništa. Ništa. Dakle, samo britanski tabloidi govori o tome kako će nestati britanski tosteri, a komisija na neki način hrani tu e, populističku zvijer. Vi ćete reći da, ali mi ćemo zapravo postići manje. na primjer, u onih šest postoje e, kontejneri koji su hlađeni, no neke druge stvari su ispale s popisti. Dakle, ovdje je riječ o strahu pred britanskim tabloidima, a ovdje je riječ o neobično važnom e, alatu i doista je šteta što komisija odustaje od toga a to vidimo u ovom prvom koraku e, cjelokupnog paketa i mogu reći da to nije dobar početak. Hvala vam, gospodin Pevićini. Hvala predsjedniče, hvala povjeroniče. Slušao sam ono što ste govorili. Nadam se da dobre namjere neće ostati u ovoj prostoriji, nego će se pretočiti u stvarne e, mjere i u stvarnu e, cirkularnu ekonomiju. Govorili ste o razvoju i provedbi, e, provedbi svih donesenih mjera. No, spominjali ste i plastiku koja završava u okolišu i moru. Međutim, niste spomenuli važan korak za taj prijelaz, a to je uklanjanje svih e, direktnih i indirektnih poticaja za fosilna gorava vi ste u teškoj poziciji zato što radite i zajedno sa gospodinom Kanjeteo koji je zadužen za okoliš ali i za energotiku. 2015. usvojena je rezolucija o cirkularnoj ekonomiji u kojoj se traži upravo to što bi dakle građani trebali misliti ako komisija ne e, primjeni rezolucije koje je donio parlament e, kao zakoniti predstavnik e, istih tih građana. Dakle, želi li komisija zapravo ovim načinom braniti samo interese velikih naftnih kompanija, jer to međusobno nije spojivo. Hvala. Gospođa Tornano. Hvala predsjedniče, povjereniče. Želim vam zahvaliti na dolasku. Provedba cirkularne ekonomije e, uglavnom se provodi kroz paket mjera za otpad. Trenutno je u tijeku revizija. Parlament e, bi htio da se konkretiziraju mjere iz komunikacije Komisije iz prosinca 2015. godine. Međutim, ova revizija ima više od 1700 amandmana koji su predloženi, dobro ilustrira način na koji se provodi cirkularna ekonomija. Žao mi je što moram reći da je put poplačen dobrim namjerama, ali nas ne vodi u pravom smjeru. Možemo se usprotiviti onome što se trenutno priprema i što bi se moglo dogoditi, kao što znate nacrt prijedloga je izazvao mišljenje e, Senata u Francuskoj i Skupštine u Austriji gdje se prigovara da ovaj tekst ne poštuje načelo subsidijarnosti. Što se tiče fiskalnih poticajnih mjera i obvezujućih mjera, e, dakle tu ne postoji ono što bi trebalo pokrenuti cirkularnu ekonomiju. Tu se predlažu nekakve administrativne mjere, međutim e, one neće dovesti do uspjeha niti do rezultata. Naprotiv, udruge u glavnim gradovima u Europi ili pak na e, lokalnoj razini postoje i one mogu doprinijeti razvoju cirkularne ekonomije. O tome govori i tisak, e, zapravo to svjedoči o dobroj volji građana i malih udruga, gdje se primjenjuje model cirkularne ekonomije svakodnevno i to bez nekakvih formalnosti. Također je poznat e, primjer tvrtki koje su e, iskoristile prikupljanje svojih, e, svog otpada i to je zapravo nešto što se odvija na razini poduzeća. I javne vlasti bi se mogle povesti tim primjerom, međutim čini se da to ne polazi za rukom. Zanima me koje je vaše mišljenje o metodi koju primjenuju institucije, a borba protiv programiranog zastarijevanja proizvoda je sastavni dio cirkularne ekonomije. Međutim, proizvodi koje Europa uvozi iz jugoistočne Europe u velikim količinama posebno e, su meta ovih kritika. Namjerava li komisija iskoristiti model cirkularne ekonomije kako bi dala ponovnu vrijednost kvalitete e, robi koja, koju se uvozi u Europskoj uniji i hoće li na taj način ohrabriti delokalizaciju naše industrije. I zanima me na koji način komisija namjerava riješiti problem e, sustava programiranog zastarijevanja proizvoda. Hvala vam lijepo. Ovo je bio prvi krug pitanja, pa ćemo sada dati riječ gospodinu Katajninu da na njih e, odgovori. Hvala vam e, lijepo. Vidim e, da smo prekasno, premalo napravili i da je sve bilo uzaludno. Kada je parlament usvojio prvi prijedlog, to je bio dobar početak. Doista eh, želimo i čekamo i doista smo pozdravili eh, i pozdravit ćemo kada parlament i vijeće eh, prihvate naš prvi prijedlog. A ja vas time izazivam kao što ste vi izazvali mene. Što se tiče ovog zakonodavnog e, prijedloga o otpadu, meni se čini da e, ćete vi o tome e, glasovati u siječnju. Zašto ne u prosincu? Postoji li neki poseban razlog za to? Zašto treba čekati do siječnja? Što prije, to bolje. A što je o uredbi o gnojima? Ona već postoji. Dakle, postoji već čitav niz mjeseci Nama nije trebalo toliko mnogo vremena da sastavimo taj e, prijedlog. Svi smo mi u istoj e, situaciji, e, teško je postići kompromise o temama u politici, ali nemojmo kritizirati pozitivne strane, nađimo neki zajednički jezik kada imamo već zajednički cilj. Ako kritiziramo e, prijedlog e, o ekodizajnu koji sada ide na komitologiju, zapravo pomaže onima koji, se, koji joj se protive. Netko želi e, više, netko želi manje, no barem postoji popis od tih šest šest e, proizvoda, šest stvari koji su uvršteni, a proces nije završen. Još će toga biti. Pozivam vas naprosto da potražimo zajedničke, e, zajedničke elemente. Znam da je uloga parlamenta da kritizira e, rad komisije, no ovo je u potpunosti novi koncept 99,9% naših građana ne razumije uopće koncept cirkularne ekonomije. Pa ujedinimo naše snage i pokušajmo im e, prodati, odnosno predočiti e, što znači cijeli taj e, paket. Mi kao zakonodavci moramo njih, građanima pokazati kakva je razlika između linearne i cirkularnog modela. A provedba je uvijek e, problem i to ostaje izazovom i za budućnost u svim e, područjima politika. 2017 E, pojačat ćemo napore u smislu, e, u smislu i to e, smislu provedbe i to s tri inicijative a one će pokazati da bolji propisi u suradnji s državama članicama mogu donijeti velike koriste za, okoliš i to posebice ako se pravodobno i na ispravan način primjenjuju postojeći propise. Dakle, zemlje članice mm, trebaju provoditi sve ostale zakonodavne akte jedinstvenog tržišta. Mi e, tek počinjemo e, rad na e, otpadu, želimo uključiti što je veći broj dionika moguće E, moramo se pozabaviti mnogim kritičnim pitanjima u našem e, radu. To neće biti e, lako, no postoji čini mi se politička volja da se postignu rezultati. Strategija za plastiku, nadajmo se, poboljšat će cjelokupni, cjelokupni učinak ove industrije i u smislu recikliranja želimo se pozabaviti velikom ovisnošću o fosilnim gorivima, malom stopom recikliranja i velikom stopom otpuštanja plastike u okoliše i more. E, morski e, otpad, morski plastični otpad postaje sve većim većim međunarodnim e, problemom i time se moramo pozabaviti. Možemo očekivati rezultate krajem eh, eh, sljedeće godine, no treba će nam eh, vremena. Što se tiče inovacijskih sporazuma, hvala vam što ste ih naglasili u pitanjima poziv za iskaz interesa zatvoren je 15. rujna ove godine podnesene su 32 e, iskaza interesa iz 14 zemalja članica, što je dobro. E, spomenute su e, različite teme. E, riječ je o vodi, otpadu, energiji, o ekonomiji, suradnje i sl. Trenutačno smo u postupku odabira prvih e, projekata. Obavijest o odabiru doći će tijekom ovog e, mjeseca. Mi E, radimo i na zajedničkoj deklaraciji koja će se potpisivati odmah nakon e, toga. Sekundarne sirovine i jedinstveno tržište to je jedna od najvećih strukturnih e, promjena u smislu promicanja cirkularne ekonomije. Međutim, moramo gledati različite sektore iz različitih e, ugovora. Na primjer, e, sektor plastike treba svoju vrstu uredbe i propisa Dakle, mnogo posla je pred nama ne samo za 2017. nego za sve sljedeće godine nećemo to moći pokriti jednim jedinim propisom za jedinstveno tržište. No to na neki način spriječava ulaganje e, ulaganje kao i normalan razvoj cirkularne ekonomije. Radimo na tome. Energetska učinkovitost kao dio semestra ne znam je li to spomenuto prošli put, no to je vrlo važno. Mi moramo znati da države članice stavljaju naglasak na provedbu svih zakonodavnih akata kojima se povećava i energetska i resursna učinkovitost. Učinkovitost resursa je nešto, nešto problematičnija od energetske učinkovitosti. Naime, procjena te učinkovitosti, učinkovitosti resursa ne postoji, ne postoji jasna definicija, niti znamo točno kako je treba provesti, niti tko to smije raditi, dakle uvoziti i izvoziti resurse iz jedne države u drugu. Ako direktiva o ekodizajnu se čini trenutačno dohvatljivim i u tom smislu da će povećati energetsku učinkovitost. Čini se da ostali aspekti učinkovitosti nisu tako laki za unošenje u tu e, direktivu. Tržište će biti potpuno različito, dodatna vrijednost će biti mnogo veća na europskom e, tržištu. Mi na tome e, radimo. Mi moramo pripremiti put za proširenje direktive o ekodizajnu. trenutačno je dojam koji ljudi imaju o toj direktivi poprilično negativan stoga bismo morali raditi na proširivanju područja primjene te direktive. Što još? Želio bih spomenuti nešto u vezi EFSI-a i ulaganjima, okolišno prihvatljivim ulaganjima. Projekti cirkularne ekonomiji nisu brojni, barem se meni tako čini, a zato postoje dva razloga. Mnoga e, ulaganja nisu toliko profitabilna ili ulagači nisu svjesni onoga što im EFSI može pružiti. Drugo pitanje je spajanje strukturnih fondova i EFSI, posebice u, području upravljanja e, upravljanja otpadom Dodjeljene šest milijardi, e, milijardi eura u strukturne fondove upravo za ovo pitanje, a to su veliki novci koji bi se trebali iskoristiti na najbolji mogući način. Dakle, ne treba samo zamijeniti nezakonita odlagališta, nego na najbolji način e, smanjiti odlaganje otpada, povećati stopu recikliranja i svega ostaloga. Dakle, treba povećati svijest o toj nužnosti, a EFSI u tome može pripomoći i nadam se da ćete vi ovu, e, ovu poruku prenijeti i vašim e, biračima. E, to bi za tada bilo to. Poslušajmo drugi krug pitanja. Hvala lijepo. Ja sam dobio nekoliko zahtjeva određenog broja zastupnika koji su htjeli ponovno uzeti riječ. Htio bih da sada završimo s ovom kontroverznom temom, ali ako se ne varam, mi smo očekivali ambiciozniji prijedlog od strane komisije i čekali smo na njega oko godinu dana. Mislim da zapravo svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Pred jednim cjelovitim kompleksnim prijedlogom mi smo se našli pred takvim prijedlogom, imamo ima više od 2000 amandmana i zato je teško postići kompromise. A sada možemo krenuti s drugim krugom pitanja. Zamolit ću zastupnike da se drže zadanog vremena, da ne govore dugo. I sada ću odmah dati riječ zastupnici Gostet. Izvolite. Hvala. Mislim da je i kolega htio uzeti riječ, ali nema veze, možda će to moći reći na kraju. Želim zahvaliti potpredsjedniku na dolasku na naš odbor. Mi govorimo ovdje o prednostima cirkularne ekonomije, ali ja ću navesti jedan konkretan primjer, a to je sektor e, proizvodnje guma. Guma se može tri puta ponovno koristiti, što omogućuje uštede od 100 kg sirovine, smanjenje CO2 za 20% i smanjiti dvostruko stvaranje otpada. Nažalost, ti proizvodi se nalaze u konkurenciji sa gumama koje se uglavnom proizvode u Aziji i čak i nove gume iz Azije su manje sigurne, ali i jeftinije od recikliranih guma u Europi. Dakle, kako namjeravate ohrabriti takvu proizvodnju e, koja mi se čini važnom u sustavu cirkularne ekonomije? Zatim spomenuli ste otpad u moru. E, to je u smanjenje tog otpada je jedan od ciljeva u vašem akcijskom planu, no ja ću vam samo spomenuti e, mikročestice koje se koriste u nekim kozmetičkim proizvodima. E, Ujedinjena kraljevina je odlučila uvesti zabranu na takve mikročestice. One se ne mogu obrađivati u obradi otpadnih voda e, i na taj način zagađuju oceane. Dakle, to je upravo protivno vaše strategiji. Namjeravate li izraditi akcijski plan kojim bi se obvezale tvrtke da ne, koriste, ne te e, plastične mikročestice u kozmetičkim proizvodima, nego da iznađu alternativna rješenja. Izvolite kolega. Pa ja bih e, htio iznijeti nekoliko prijedloga kojim bi se mogao poboljšati vaš prijedlog. Ja ću pripaziti da ne iznesem negativne kritike, nego ću vam iznijeti samo svoje prijedloge za poboljšanja u odnosu na vaš prijedlog. Prvo se odnosi na rasipanje hrane. E, vaš prijedlog okvirne direktive ne predviđa ciljeve u području smanjivanja rasipanja hrane, a više oko 100 milijuna tona se baca u Europi svake godine, a to bi moglo doći 120, do 120 milijuna tona 2020. godine. Hoćete li podržati e, prijedlog naše izvjestiteljice koja je za cilj odredila da se do 2030. godine rasipanje hrane smanji za barem 50%. Zatim, e, programirano zastarjevanje proizvoda. E, dakle, već neko vrijeme se životni vijek smanjuje proizvoda. U 25 godina kod računala se to smanjilo za značajno, značajan postotak. Od 2010. godine zastarjevanje naših proizvoda je postalo prijetnja u ekološkom, e, kulturnom, ali i ekonomskom smislu. Zato smatram da Europska unija mora reagirati kako bi suzbila takve prakse. Možete li nam navesti hoće li komisija predvidjeti takve mjere e, do 2020. E, godine? I još jedna posljednja opaska. Spomenuli ste regiju Nohpad-Calais 2014. godine um, ona je imala plan da do 2050. godine ima nultu stopu emisija. Ja vas želim pozvati da se upoznate sa novim dužnosnicima uh, te regije od posljednjih izbora 2015. godine. Nisam ništa više čuo o tome, ja dobro poznajem tu regiju jer sam uh, zapravo to je moja izborna jedinica na sjevernu Francuske. Tako da e, ako se slažete možemo se vratiti na tu regiju, možemo tamo otići zajedno sa Jeremijom Rifkinom jer on je bio taj koji je 2013. godine pokrenuo tu veliku operaciju treće industrijske revolucije. Hvala. Hvala Julie Gerling. Hvala e, predsjedniče. Zahvaljujem i povjereniku. Imam jedno pitanje o plastici, ali mi je već postavila pitanje, pa ću onda odmah prijeći na svoje drugo pitanje. Ne želim biti bezobrazna, no vaš odgovor mi se učinio toliko neprimjerenim da moram još jedanput postaviti pitanje o plastici. Posebno u svjetlu vaših komentara da kod nas postupak traje iznimno dugo. Čini mi se nevjerojatnim da kada govorimo o cirkularnoj ekonomiji ne spomenemo plastiku. Mi moramo čekati na plastiku, a znamo svi da je to proizvod koji se najteže reciklira i očito ćemo morati pričekati novi prijedlog komisije eh, na temu plastike. Vi kažete da kod nas postupak dugo traje, a mi čekamo vaš prijedlog vezano uz plastiku u moru, kao što je spomenula kolegica Grostetu, Jedinjena kraljevina je već uvela zabranu, ali ne samo to, nego je sada ustanovljeno da te e, mikrokuglice nisu najveći problem. Najveći problem, kako se pokazalo iz istraživanja, je e, su dakle mikročestice iz e, odjeće. I vi nam sada kažete da ćete nam nešto predstaviti u trećem trom, tromjeseću sljedeće godine. Ja inače nemam negativan stav prema komisiji, ali ne mislite li da je nevjerojatno da nam ovdje dolazite govoriti o cirkularnoj ekonomiji, a ne želite razgovarati o plastici? Mm, to mi jednostavno nema smisla i željela bih čuti nešto više o vašim namjerama. Hvala. gospodin Tolc, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Hvala vam eh, gospodine Katajnen. Eh, htio bih iznijeti nekoliko komentara koji me brinu. Kao prvo zanima me kako da imamo dosjedan pristup različitim problemima vezano s gospodarenje otpadom, e, biomasu e, i uz razne druge teme. Ponekad mi stvara nelagodu činjenica da se bavimo svim mogućim temama, a u konačnici e, ne znam hoćemo li sve to objediniti u zakonodavnom aktu. Zatim, mislim da se suočavamo s nekim poteškoćama kada je riječ o tehnološkoj neutralnosti i pristupu tokovima otpada. Premda trenutno nije da nedostaje tokova otpada, ali to bi se moglo dogoditi za nekoliko godina. A to posebno vrijedi za manje zemlje gdje su i tokovi otpada manjeg opsega. Moje treće pitanje odnosi se na spalionice. Spalionice imaju različite definicije u raznim dijelovima Europe. U Napulju možete vidjeti kako mafija koristi spalionice. Taj pristup je sigurno drugačiji od onoga koji se primjenjuje u Švedskoj ili u Finskoj. No bojim se da nismo uvijek u mogućnosti uočiti različite mogućnosti kada je riječ o spaljivanju otpada i o ekonomskim posljedicama koje to za sobom povlači. I tu je bitno spomenuti dakle spalionice u, e, i njihovu vezu sa dakle proizvodnjom, sa grijanjem, sa toplanama. Gospodin Šrek. Predsjedniče e, ja bih htio ovdje istaknuti u, ovom obraćanju nekoliko važnih problema koji mislim su vezani uz e, problem uz paket cirkularne ekonomije. Dakle, prvi je vezan uz rasipanje hrane već smo nešto spominjali to danas, ali radi se o vrijednosti 140, preko 140 milijardi eura godišnje koliko Europska unija troši, zapravo baca hrane. Dakle, tu smo očekivali od komisije u akcijskom planu da će donijeti nekakvu zajedničku metodologiju, indeksiranje, dakle samo je, samo platforma nekako zajednički uspostavljena ali htio bih naglasiti da je to jako važan problem i da bi trebalo se malo više od strane komisije posvetiti rješavanju problema rasipanja hrane zbog toga što e, je poljoprivreda jedan od najvećih izvora emisija stakleničkih plinova. Dakle, idemo u kontekstu Pariškog sporazuma to promatrati. Da tu hranu smo morali također za nju potrošiti energiju za njeznu proizvodnju, da trošimo energiju za njezin transport, da stvaramo nepotrebno otpad i u dijelu koji se odnosi na pakiranje, dakle možemo reći da je zapravo trošak višestruko veći nego što je ovih 140 milijardi eura. Tako da ono što, bar informacije koje do mene dolaze iz industrije, iz e, država članica, da su one jako zainteresirane za rješavanje tog problema, da su neke otišle ispred komisije i da čekaju zapravo ovaj puta na Briselu da ga definira tu neku zajedničku metodologiju da se zapravo na jedan jedinstveni način tom problemu pristupi. E, drugo moje e, pitanje je vezano uz e, dakle, samu paradigmu cirkularne ekonomije i da koristimo što više materijala koje možemo ponovo upotrijebiti, koje možemo reciklirati, ali nažalost još uvijek je jedan veliki broj materijala ima toksične sastojke. E, dakle, kako vi ste u jednom od svojih govora napomenuli kako će se koristiti e, sredstva iz Horizona 2020 za pronalaženje novih materijala, ali gdje je to zapalo, znači gdje zapravo se čeka znači, da ti materijali dođu i zamijene znači, ove postojeće. I treće, nešto vezano uz naravno ovo spaljivanje. Dakle, imamo ciljeve koji su vezani uz e, odlaganje otpada. Dakle, hoće li kako će komisija zapravo uspostaviti tu hijerarhiju, odnosno komunikaciju prema državama članicama koje imaju još uvijek visoki postotak odlaganja otpada da zaborave recikliranje materijala i da krenu što je moguće više u spaljivanje kao rješenje ovoga problema za zapravo smanjenje, da smanje postotak odlaganja. Naravno uzimajući u obzir da industrija plastike hoće 50% spaljivati, a 50% reciklirati što je suprotno zapravo prevenciji i hijerarhiji otpada. Hvala. Gospodine Florence, izvolite. Dakle, gospodine Katajnen, evo, moram se iz kolegijalnih razloga e, ovdje e, stat u obranu gospođe Simone Bonafé, naše izvjestiteljice, jer ona zbilja radi sve što može i kako god može. Dakle, ja bih se zelio solidarno tu postaviti u zaštitu Simone Bonafe i da to nije do nje ako je bilo tu nekih grešaka u nekom našem izvješću ili možda nekih netočnosti ili nepreciznosti. Gledajte, to je užasno težak dosje. Pa prema tome objasnite nekom Bugarinu ili Rumunju sve što se tu događa. Nije to tako jednostavno s obzirom na njihove standarde kako oni rade. Evo, Potočnik je dao jako dobar prijedlog i onda je to Juncker kao neki da kažemo mali vlastelin s istoka jednostavno od bacio bahato sa stola. I uopće ga baš briga što je Potočnik rekao. I zanavno, zbog toga je nije ni čudno da su ljud, mlade ljudi vrlo često bijesni zbog toga. Ja to mogu razumjeti, ali dobro. Idemo poboljša dokument pa ćemo ju napred, ići dalje. Međutim, još uvijek ko povjerenik Vela mora svakšta realizirati i dati što nije i za čim kasni. Četiri, pet točaka je još uvijek otvoreno. I tu komisija ništa nije napravila niti je ništa usvojila. Prema tome, zato zato mislim da bi vaš povjerenik kolega Vela morao sad početi lifrati, da tako kažemo, rezultate da bi mogli nastaviti. <clears throat> Hvala predsjedniče. E, hvala gospodinu Katajninu što nas, što nas se predružio. Dakle, prijelaz na, kru, na kružnu, na cirkularnu ekonomiju nije izbor nego obveza za sve nas. No, da, bi ga, da bismo ga pokrenuli. E, nije dovoljno samo postaviti e, ciljeve recikliranje, nego kreirati ozbiljne politike. Želim naglasiti jedan aspekt, a to je, a to su sekundarne sirovine. Mnogo je tu aspekata koje bi trebalo zakonodavno urediti, no no kao prvo to je stalno spuštanje cijena sirovina e, koje postaju sve konkurentnije u odnosu na sekundarne E, Svjetska banka je e, je smanjila procjene za sirovine od 30 za 37 e, sirovina. To sve dovodi u tešku poziciju industriju recikliranja naročito ona koje se bave rastavljanjem, iskorištavanjem odbačenih elektroničkih e, uređaja. Kako komisija e, plani i planira i kani e, uhvatiti se u koštac sa ovim problemom koji onemogućava razvoj tržišta sekundarnih sirovina. A što se tiče, a što se tiče rasipanja hrane, Žil je već nešto o tome govorio, no želio bih precizaciju koju je e, finski kolega spomenuo, dakle e, probleme spalionica i mafije u južnoj Italiji. Dakle, Kamora, odnosno mafija je pokušala upravo suprotno, dakle pokušala je izvesti otpade iz te regije. Pa tim stereotipima treba, e, treba ih razjasniti kako bi nam svima bilo jasno o čemu je riječ. Hvala. Hvala lijepo. I e, što vam je, gospodine potpredsjedniče komisije. E, moje pitanje se odnosi na Europski fond za strateške investicije o kojem ste i vi govorili. Mi naime smo svako toliko svjedoci da se dobrim dijelom subvencije iz Europske unije koriste u zemljama članicama za projekte koji, kad se kasnije pogleda, naknadno zapravo idu protiv naših inovativnih pristupa i pokušaja. I to bez obzira da li je riječ o stvarima u okviru cirkularne ekonomije ili nečem drugom. Dakle, vrlo će događa da onda puno, puno politike, puno kritike na to dođe od strane europske politike kad se vidi naknadno od kud su išli ta sredstva i zašto su korišteni novci. I kako mislite da ćete zajamčiti da se novci iz tih fondova doista samo koriste za inovativne tehnologije, inovativne projekte u okviru cirkularne ekonomije? Mislim da je to jako važno jer postoje recimo različiti europski fondovi iz kojih bi se trebali financirati uklanjanje različitih deponija, divljih deponija i puno stvari u gospodarenju otpadom. Prema tome mislim da bi trebali cjelovito na to gledati i mogu vas zaista još izričito pozvati utjecati na to da se ne date još osim toga ovdje isprovocirati kada se razni kolege ovdje još javljaju i traže i, optužuju vas da je sve što napravite premalo i presporo. Ja mislim da je generalno smo svi pozvani da svoj posao napravimo najbolje što možemo, a pustimo svake takvu vrst kritika i provokacija po strani. I sad na kraju ono što ste rekli u vezi razbacivanja hrane. Mislim da je sve što ste rekli jako dobro, to pozdravljam. Mislim da možemo iz toga puno dobrog učiniti. Međutim, mislim da trebamo diferencirati kod modela obračuna kod različitih zemalja članica. Jer zemlje članice su vrlo različito došle do, dakle u različitim stupnjevima su provedbe plana za sprječavanje rasipanja hrane. Prema tome, zbog njihovih opće situacije i drugih e, uvjeta, zbog toga moramo uzeti različite prepreke koje imaju u nacionalnim uvjetima kojim se postavljaju, pa onda moramo tu i diferencirati kod mjerenja dokle su stigli i koliko im još treba. A to mislim da je jedna vrlo važna tema koje se trebamo i mi još posvetiti. U svakom slučaju vam hvala na vašoj spremnosti da odgovorite na naše pitanja. Uh, um, hvala. Gospodin Brennan, želim pozdraviti povjerenika i želim vam reći tri dobre vijesti. Prošlog tjedna u Vancouveru je najviša zgrada izgrađena 24 kata. U Beču su počeli također graditi jedan drveni neboder od 24 kata, a u Londonu će uzgor, uskoro završiti najveću drvenu zgradu u Hackney, u četvrti u Londonu. To je dobro zato što drvo sekvestira CO2. Isto tako je zamjena za beton i čelik eh, koji su odgovorni za više od 10% svjetskih emisija. Što više budemo mogućnosti zamijeniti čelik i beton drvom, to će situacija biti bolje. Osim toga tu postoji mogućnost recikliranja da kako životni vijek neće biti toliki, toliko dug, ali nakon 50, 60 ili 70 godina će mogućnost recikliranja. Do pet puta se može reciklirati drvena kuhinja i nakon toga se može spaliti. Dakle, molim vas da uzmete u obzir veliki doprinos drva održivoj i cirkularnoj ekonomiji u vašim budućim planovima. Hvala. Zastupnica Višnjevska. Hvala. Hvala povjereniče. Imam jedno vrlo konkretno pitanje, a tiče se uredbe o gnojivima, koja je sastavni dio cirkularne ekonomije. Da kako ovdje se najviše govori o uvođenju granica koje se tiču tvari koje zagađuju i time bi se zapravo dokinula uporaba većine gnojiva koje smo do sada koristili. Usprkos znanstvenim istraživanjima koja sugeriraju da treba poduzeti drastične mjere. Alternativno rješenje dolazi iz tri nesigurna izvora. Kao prvo, da će to dovesti do većeg uvoza iz Rusije i Finske. Što se tiče Rusije, taj izvor je dosta nesiguran. Naime, u Rusiji bi e, dodatno rudarnje izazvalo velike troškove. Zatim, tehnologija za uklanjanje onečišćivača. Ta tehnologija je tek u eksperimentalnoj fazi i teško da se možemo na nju osloniti. Drugo, ne znamo što učiniti sa velikom količinom kadmija, kako ga ukloniti. I treće su organska gnojiva što se koristi u nekim zemljama poput Poljske. Međutim, situacija nije ista u svakoj zemlji. Kao što znate, Europsko zakonodavstvo bi trebalo, kojim se ograničavaju, ograničavaju emisije amonijaka i metana, ne olakšavaju razvoj poljoprivrednih praksi, nego baš naprotiv. Jeste li sigurni da ne možemo osigurati odgovarajuću količinu gnojiva na tržištu po prihvatljivim cijenama i da to neće dovesti do e, poremećaja na tržištu i da će se dati potpora nekim e, opskrbljivačima na uštrb drugih. I koliko mi se čini, to bi također trebalo analizirati i trebalo bi o tome više porazmisliti zastupniku i tema. Hvala. Ja isto tako imam pitanje vezano uz uredbu o gnojivima. Ja sam izvjestitelj u odboru za poljoprivredu na ovu temu. U potpunosti se slažem sa ciljevima koje je predočila Europska komisija, da nam treba cirkularna ekonomija, da moramo oporabiti tvari poput fosfata i natrija i da možemo iskoristiti 30 do 40% fosfata koji se koristi u poljoprivredi. Međutim, kada zađemo u detalje, vidimo da postoje duboke veze sa ostalim uredbama kao što su rič, direktiva o nitratima i slično. Plašim se da su nam ciljevi i namjere vrlo dobri u ovoj uredbi o gnojivima, ali da bi to moglo ograničiti e, korištenje organskih gnojiva zbog drugih zakonskih propisa. Jer nije sasvim jasno kakav će biti učinak tih zakonskih propisa i kako će to utjecati na uredbu o gnojivima. Nadam se da to neće spriječiti korištenje organskih gnojiva. Može li komisija razjasniti ovu situaciju i možemo li mi iz parlamenta surađivati na toj temi sa komisijom kako bismo jasnije znali kakav će biti ishod i kako bismo uistinu mogli ponovno iskoristiti hranjive tvari na ovaj način. Hvala, zastupnica Pjeti Kajnen. Hvala. Prije, prije svega ne namjeravam prozivati e, potpredsjednika komisije zbog e, rada predsjednika komisije i zbog e, aktivnosti komisije u području cirkularne ekonomije. Zatim želim zahvaliti povjereniku na komentarima koji se tiču proširenja opsega ekodizajna i usklađivanja zahtjeva E, za mogućnost popravka, trajnosti, unapređenja i recikliranja na sve proizvode. Nadam se da će se to ubrzati koliko je god to moguće, jer je ovo vrlo važna tema za europsku industriju i važna je za e, njezinu konkurentnost. E, čini se da tu postoji čitav niz vrlo kvalitetnih modela Zatim želim, vas, želim vam zahvaliti na aktivnostima vezanima uz Europski fond za strateška ulaganja. Nadam se da će uredba biti stroža u budućem i nadam se da će se sredstva koristiti samo za ona ulaganja koja mogu poduprijeti razvoj cirkularne ekonomije. I e, to me zapravo dovodi do jedne druge teme, a to je javna nabava i udio u BDP-u. U izvješću parlamenta navodi se da se parlament nada da bi se u javnoj nabavi moglo uzeti u obzir korištenje, ponovno korištenje dakle materijala E, to je već spomenuto i prilikom e, rada na prijedlogu direktive. Međutim, e, to je bilo politički dosta osjetljivo, posebno za države članice, tako da se nadam da će nova direktiva, da će u nekom trenutku biti moguće revidirati direktivu, ali htjela bih da se skoroj budućnosti vidi što komisija može učiniti kako bi e, se uvele poticajne mjere u području javne nabave. Koliko sam čula, jedan od problema je da nema dovoljno znanja, nema indikatora i nema potrebnih mehanizama u području javne nabave. I tu se postavlja pitanje platforme i indikatora. Ako ne postoje pokazatelji, onda je teško definirati prioritete i zato vas molim da nam kažete nešto više kako teku pripremne radnje vezano s to kako bismo dobili usklađene indikatore. Hvala. Gospođa Telaraj. Hvala. Pozdrav povjereniku. Ja ću se požuriti budući da vrijeme brzo prolazi. Imam e, jedno ključno pitanje koje se tiče rasipanja hrane. Osim činjenice da do sada još uvijek ne postoji jasna definicija rasipanja hrane i da ne postoje pokazatelji niti zajednička metodologija. Zanima me e, koliko ste vi daleko odmakli u vašem radu i koje je ideje iznijela radna skupina koja je osnovana i koja želi da se postignu ciljevi UN-a, a to je da se do 2030. godine smanji rasipanje hrane. S obzirom da govorimo o ovoj temi, mislim da je važno istaknuti da veliki dio e, toga zapravo nastaje u fazi potrošnje. I htjela bih skrenuti vašu pozornost na činjenicu da će biti potrebni instrumenti kako bi se bolje informirali potrošači, posebno kada je riječ o dakle, rokovima e, za konzumaciju i rokovima trajanja. S obzirom da je ovdje riječ o potrošačima, htjela bih e, skrenuti vašu pozornost na jedan problem. Naime, sada se e, snimaju Dakle, voće i povrće se obrađuju na način da bi e, se mogli duže držati u hladnjiku, hladnjaku. Mislim da je to zapravo jedan, e, jedno, da to samo doprinosi većoj proizvodnji otpada. Htjela bih još na kraju reći da mi se čini važnim da se posebna pozornost da novim mjerama u odnosu na već postojeće mjere. Posebno kada je riječ o tvrdnjama o ekološkoj prihvatljivosti, već postoje eko oznake i tvrdnje, tako da mislim da nam ne trebaju nove norme i na to treba pripaziti. A ako već uvodimo nove norme, onda one trebaju biti dosljedne s već postojećima. Ključna riječ je simplifikacija i zato mislim da trebamo razmisliti o sljedećem. Moramo e, dakle poštivati već postojeća pravila koja su opće prihvaćena i moramo biti dosljedni. Hvala lijepo. Dakle, moje pitanje ne ide baš skroz prema središtu vašeg koncentracije, ono na što ste skoncentrirani, ali ipak moram postaviti. Dakle, ako ste vi prije prošlog mjeseca u kolegiju povjerenika već o tome raspravljali, onda vas ja moram pitati šta je sad e, sa tim situacijama i nastavkom rada na staroj direktivi koju smo, mi smatramo svi jako dobrom. Dakle, tamo gdje se ta direktiva primjenjuje, ona jako dobro funkcionira i kolegica je upravo rekla da ima jako puno dobrih direktiva općenito naših propisa, ali problemi počinju kod implementacije. A sad danas smo čuli ključnu riječ deponije odlagališta otpada. Mi naime im se bojimo jako da bi vrlo vrijedne pejsaže, prirodni pejsaži koji su vrlo važni za biodiverzitet i ta bioraznolikost jednostavno ovisi o tome, bez obzira bile to močvare ili neke druge vrste područja, dakle da su sada ugrožene mnoge te vrste i bioraznolikost zato što mi želimo da se ta direktiva sačuva. Mi dakle ne želimo da se tu bilo šta revidira, nego samo želimo pojačati implementaciju i nadzor nad ovim situacijama koje imamo sa postojećim regulativama, jer nam inače prijeti svašta drugo. Gospodin Gamboš, izvolite. Da, hvala. Ja ću pokušati biti kratak. Kao prvo, hvala vam što ste došli i što ste nam sve ove informacije s nama podijelili koje jeste. Drugo, u vezi ovih različitih projekata koje ste nam tu nabrojali i eksemplarno naveli u vezi cirkularne ekonomije. To je sve divno i krasno, ali bi volili čuti nešto konkretnije o rokovima, o jednom kalendaru, kako ste zamišljali kad će šta početi i kad će šta izgledati šta ćete primijeniti i napraviti u kojem periodu, barem do 2017. malo preciznije. A drugo, vi ste potpredsjednik Europske komisije. Ja u svojem izbornoj jedinici imam različite zelene projekte i različite ljude koji su na svim razinama lokalne i regionalne vlasti i zato se zalažu i to pokušavaju u javnosti čak provesti dijalog, mislim jedan otvoriti dijalog o tome. A sad me zanima kako recimo komisija tu pomaže, u kojoj mjeri vi pomažete da bi ljudi iz lokalne i regionalne uprave mogli bolje komunicirati sa građanstvom i sa javnošću i to objasniti jer vidite postoje mala i srednja poduzeća čak koja su dobila neka sredstva iz projekata, iz e, fonda za strateške investicije upravo zato jer su ili inovativni ili zeleni ili vode u kružno gospodarstvo, ali oni to ni ne znaju. Nisu uopće svjesni od kud su sredstva dobili još manje ljudi oko njih i koja je to korist za neku malu sredinu. Pa me zanima u kojoj mjeri je komisija sad angažirana da to bolj, poboljša tu komunikaciju skupa sa regionalnim lokalnim vlastima na tome. A sad na kraju još jedna stvar. Nije da sad mi kritiziramo rad komisije. Mi smo svjesni da moramo i hoćemo surađivati s komisijom. A ova kritika koja se danas ovdje čula u našem odboru, nemojte to doživjeti kao nešto loše, nego kao jednu konstruktivnu kritiku. Hvala sad gospodin Hvala. Među temama o kojima nije bilo riječi u sklopu cirkularne ekonomije nalazi se jedna koja pomalo iznenađuje, a to je sektor vode. Voda je uistinu ključan element za većinu ljudskih aktivnosti i općenito za život na planeti. Međutim, načelo cirkularne ekonomije jest da se ponovno koriste stvari da se recikliraju, a to se dobro primjenjuje na vodu, već postoje brojni zakonski propisi u području gospodarenja vodama na razini Europske unije. No, posebno ovdje je riječ o korištenju vode kao otpada. Parlament je u jednom svom nedavnom izvješću zatražio nove zakonske propise o korištenju otpadnih voda. Komisija je obećala da će izići s tekstom. Mi se nadamo da će taj tekst e, biti lako primijeniti i da će predvidjeti uvođenje normi ovisno o različitim namjenama, bilo da je riječ o navodnjavanju, o korištenju u urbanim sredinama i sl. Ako uistinu želimo e, da se cirkularna ekonomija primjenjuje i na vode, moramo ograničiti potrošnju u industriji. Europska unija bi nesumnjivo kroz sredstva za istraživanje mogla potaknuti tvrtke i gospodarske grane da razviju nove procese za ekonomičnije korištenje vode. Klimatske promjene se ne odnosi samo na ostale, samo na druge u svijetu, nego i na Europsku uniju. Hvala, gospođa Perit. Dank ik wil toch... Eh, da, hvala lijepo. Hvala vam. Dakle, s obzirom na Sve ono što je iznio povjerenika tajne, imam ja ne, jednu pozitivnu, da kažemo, informaciju. U Nizozemskoj nisu građani problem, nego političari i politika. Kod nas se, naime, političari i zastupnici naše parlamentarni stalno pitaju o čemu je o čemu se radi. Oni su ti koji stvari koče i zadržavaju, jer poduzeća su sva spremna u niskom startu, da tako kažemo. Dakle, privreda hoće, ali političari bacaju različite prepreke pod noge i tu ima različitih tjesnaca, da kažem, uskih grla o kojima nismo govorili. Dakle, fakat su politika u pitanju. E sad druga stvar, tu se slažem sa kolegom Hojtman. Važna stvar – u pitanju je tema voda i čisti zrak. Postoje tu poduzeća koja bi puno investirala, međutim tu su ogromne iznosi koje trebaju poduzeće investirati, a da bi na tom području dobili sufinanciranje od Fonda za strateške investicije. To su onda desetine i stotine milijuna eura čak. Prema tome, moje pitanje, ne bi li se mogla napraviti neka vrsta investicijske platforme e, zajedno sa cirkularnom ekonomijom. Jer ako nastavimo ovako, mislim da će četvrtina otprilike poduzeća i različitih pogona u, ili, ili gospodarstava u Nizozemskoj morati zatvoriti vrata i otići zatvoriti posao jer imaju problema sa direktivom o nitratima. Dakle, nama treba naravno čista, nekontaminirana pitka voda, temeljne vode i zrak, ali svejedno čula sam ovdje svašta negativnog u vezi nizozemske. Međutim, ako se to bude tako sve radikalno i drastično provelo, crtelj našeg gospodarstva će moći zatvoriti. I mislim da ne treba biti tako negativan prema nizozemskoj, jer mi smo uglavnom bili pioniri koji su predvodili mnoge stvari i zagovarali. Hvala lijepo. A sada ćemo dati našem gostu, povjereniku Katajninu, riječ da odgovori. Hvala vam puno na svim ovim pitanjima. Gomila ih je. Gospođa Grostet je postavila vrlo teška pitanja, ali mislim da je čak i dala neke odgovore ujedno. Ja sam čuo da postoje jako moderne proizvodnje od recikliranih materijala, tekstili i gume, kad govorimo o automobilskim gumama, Čuli smo kako to kinezi rade, međutim što mi možemo učiniti? Actually, um, Sigurno ste zapravo mislili na francusku tvrtku koja proizvodi te gume. Ja sam čuo za njihov poslovni model. Zapravo e, neke tvrtke daju gume na leasing zrakoplovnim tvrtkama zapravo daju na leasing za uzljetanje i sljetanje. To dobro funkcionira u zrakoplovstvu i oni žele da dobiju rabljene gume jer onda prodaju dio tih guma nekim drugim proizvođačima. Tako da leasing možda može biti jedna od kratkoročnih mogućnosti u nekim segmentima, ne u ovom koji ste vi spomenuli. Dakle, potražnja e, i bolje tržište možda su najodrživije rješenje. Posebno ako želite uvesti standarde u proizvodnju guma i ako želite jednake uvjete za domaće, odnosno evropske proizvođače i za e, one iz izvoza. bilo je jedno slično pitanje vezano uz e, trošak e, korištenja sirovina. E, bilo je riječ o niskim cijenama nafte i o tome kako postoje neke prepreke za ulaganja i kako onda teže koristiti određene sirovine kao što je plastika. najbolje rješenje bilo bi da se odredi bolja cijena za emisije nego što je trenutno slučaj. Dakle, cijena za ugljik je zapravo rješenje za sve naše probleme, posebno kada je riječ o izazovima u području zaštite okoliša. Zato bi se sve politike u području zaštite okoliša e, trebale baviti pitanjem cijene ugljika jer subvencije nisu održive. Prema tome ključni bi bili napori za povećanje cijene ugljika. Da se vratim na temu plastike. Naše službe trenutno rade na tome. Dakle, različite službe komisije upravo rade na tome kako obuhvatiti različite tokove otpada plastike. Dakle, to je sad u fazi pripreme. Putokaz e, koji će biti proizvod rada naših službi uskoro će biti na raspolaganju. Nadam se e, da će taj dokument biti spreman do siječnja. I tada bismo trebali znati na kojim bismo tokovima trebali raditi, odnosno kako bismo trebali početi raditi na strategiji za plastiku. Što se tiče direktive o otpadu, ona je vrlo kompleksna i zapravo e, se ista problematika može sagledati iz različitih aspekata. Isto vrijedi i za strategiju u području plastike. Svi se slažu koji bi trebao biti glavni cilj, ali kod definiranja E, prioriteta i načina rada potrebno je određeno vrijeme. Nitko u komisiji ne želi da se strategija e, za plastiku blokira, ali naprosto nam je potrebno određeno vrijeme za pripremni dio. Zatim što se tiče rasipanja hrane, e, dobio sam nekoliko pitanja i komentara vezano za ovo pitanje. Sigurno vam je poznato naš prijevod, e, o, revidirani prijevod o otpadu, gdje postoji obveza da se poduzmu neke aktivnosti u, području prevencije e, dakle rasipanja hrane. Izvjestiteljica Simona Vezi je iznijela Simona Bonafé iznijela zamisao da se tu ugradi e, definicija rasipanja hrane te da se odrede neki ciljevi u području rasipanja hrane. E, neki kolege su zatražili da se uvedu takvi obvezujući ciljevi. Međutim, to je problematično s obzirom da e, nemamo zapravo početnu točku. E, mogli bi se odrediti obvezujući ciljevi kada bi se znalo odakle potječe to rasipanje otpada koja nam je polazišna točka i kako vršiti praćenje. No trenutno zapravo nemamo jedan sustav za praćenje rasipanja hrane na europskoj razini i upravo iz tog razloga bi teško bilo biti definirati pravno obvezujuće ciljeve, barem u ovom trenutku. Nadam se da će to biti moguće kasnije e, kada se budemo nešto duže bavili ovom problematikom. Što se tiče našeg akcijskog plana, tu se spominje da ćemo e, morati odraditi neke aktivnosti u području e, smanjivanja rasipanja hrane ove godine. Tu je i osnivanje platforme koja bi obuhvatila države članice i ostale subjekte u e, hranu, u lancu hrane i da se definiraju mjere koje su potrebne za smanjenje rasipanja hrane. Treba također potaknuti razmjenu dobrih, najboljih praksi. Ta platforma je osnovana 1.8. i uskoro će e, profunkcionirati. Mi mislimo da je to dobar prvi korak za definiranje problema i pokušaj da se dođe do nekih rješenja. Nadalje, u radnom programu za ovu godinu mi smo morali izraditi zajedničku europsku metodologiju za mjerenje rasipanja hrane, a tijekom vremena bi to trebalo dovesti do definiranja ciljeva, no nismo još u toj fazi. Na temelju dakle znanstvenih istraživanja koja su se financirala i sredstava Europske unije, dakle rezultati tih istraživanja bi trebali biti predočeni kasnije tijekom ovog mjeseca na toj platformi. Isto tako bismo trebali omogućiti darivanje hrane i e, također bismo se trebali baviti pitanjem e, hrane za životinje u tom kontekstu. Smjernica Europske unije za olakšavanje darivanja hrane, odnosno prvi nacrt će biti predstavljen na prvom sastanku platforme, a očekujemo e, donošenje krajem sljedeće godine. Što se tiče smjernica za pojašnjavanje pravnog e, statusa za e, namirnica koje se koriste u hrani za životinje, relevantni odbori e, glavne uprave e, glavne uprave za zdravstvenu ispravnost hrane se očekuju sljedeće godine. Dakle, mi već radimo na tome. Međutim, e, to je nešto izazovnije od nekih drugih aktivnosti kojima se bavimo. No, da kako morat ćemo doći do nekih rješenja. Zatim, što se tiče dosljednosti u pristupu, vezano uz aktivnosti na području bioenergije i pristupa tokovima otpada, spaljivanja i tako dalje. To je jedno dosta opsežno pitanje i postoji potreba da razmotrimo različite direktive i prijedloge. Dakle, ciljeve cirkularne ekonomije, korištenja zemljišta, bioekonomije, resursne učinkovitosti. Ti svi ciljevi moraju biti međusobno dosljedni, ali kao što znate tu postoji različiti interesi. Primjerici, aktivnosti u području tokova otpada nije samo politički osjetljivo, to je i ekonomski značajno pitanje. I tu je zapravo postoje velike podjele u privatnom sektoru, ovisno o tome kako se definira toko otpada. I to je vrlo važno i to znači da i mi moramo gledati dugoročno i e, pokušati definirati standarde prema načelu razumnosti. Što se tiče drvenih zgrada, ja sam osobno osjetljiv na to pitanje jer sam jer sam rođen u jednoj regiji gdje ima dosta šuma moram reći da je zapravo upravo iznenađujuće da se drvo ne koristi kao građevni materijal u gradnji zgrada u toj mjeri. U Japanu se to radi i zapravo se uvozi drvo iz Europske unije za, za te potrebe. Zatim uredba o gnojivima, e, mislim da su komentari bili vrlo kvalitetni. E, ovdje zapravo moramo uzeti u razmatranje nekoliko aspekata. Pitanje zdravlja, i da kako tu se postavlja pitanje dakle toksičnosti Ovdje zapravo, e, kada je riječ o gnojivima, moramo imati na umu dvije važne stvari. Kao prvo cilj je da se smanji količina kadmija e, radi poboljšanja javnog zdravstva i drugo e, da imamo tržište za organska gnojiva. Ja shvaćam ovo što ste vi rekli. Ukoliko postoje neki drugi zakonski propisi kojima se spriječava korištenje e, organskih tvari u proizvodnji gnojiva, e, to to je područje koje može biti pogodno za inovacije. Mislim da to može biti e, jedan od ciljeva u stvaranju boljeg tržišta za e, organske, organske gnojiva. Fosfat uglavnom dolazi sredozemlja. Svi znamo da e, fosfat resurs kojega nema mnogo i neće ga zauvijek biti. I to je za nas dodatni poticaj da pokušamo pronaći odnosno da dođemo do nove direktive o gnojivima. Istina je da se u Rusiji i Finskoj proizvodi čišći fosfat. Međutim, to nije održivo rješenje e, za budućnost. Kako bi se proizvodila gnojiva, sukladno našem prijedlogu, koja imaju pristup jedinstvenom tržištu, treba ispuniti zahtjeve za smanjivanje razine kadmija. Ako želite koristiti knojiva koje ispunjavaju te zahtjeva vezano uz kadmi, dakle možete ih koristiti na vlastitom tržištu, ali ona neće imati pristup drugim europskim tržištima. Dakle, kako bi se, kako bi se uspostavilo jedinstveno tržište za organska gnojiva, mislim da je naš prijedlog dosta dobar, ali moramo uzeti u obzir i neka druga razmatranja. Osobno ne mislim da će to značajno povećati cijenu gnojiva srednjoročno, što e, dobijemo, što više gnojiva isporučimo na tržište, to će cijena biti niža. Što se tiče javne nabave, Imamo nove smjernice, kao što vam je poznato. One trenutno nisu obvezujuće, ali se više bavimo pitanjem tehničke pomoći u državama članicama koje bi trebale pomoći da e, koriste nove smjernice za zelenu javnu nabavu. Tu postoji mogućnost korištenja oporabljenih materijala u postupcima javne nabave. Zapravo vam trenutno ne mogu reći ništa novo. Možda ću vam nešto, e, možda ćete htjeti u budućem vi nešto dodati tim smjernicama. E, eko oznake. E, dakle, uredba o eko oznakama trenutno je u fazi prilagodbe, dakle mi pokušavamo vidjeti treba li je mijenjati ili ne, no slažem se s vašim bojaznima da kada bude kada je, ukoliko tržište bude prepravljeno eko oznakama, potrošači će se izgubiti, više neće imati povjerenja u sustav. Mislim da je ovaj sustav koji privatni sektor, ali i udruge potrošača uglavnom prepoznaju i to zapravo uljeva povjerenje u samo tržište. Što se tiče platformi za za, korišten, za potrebe minerala. Mislim da je to dobra ideja za razmjenu dobrih praksi i mišljenja i e, pronalaženje novih načina za ulaganja. Zatim je bilo jedno pitanje o EFSI-u, da države članice koriste e, ta sredstva za cirkularnu ekonomiju. Ne znam je li se to događa u velikoj mjeri. Problem je u tome da Ne vidim da zapravo je bilo nekih velikih projekata u području gospodarenja otpada za koje su se tražila sredstva iz tog fonda. Možda je problem u tome što su e, ti projekti toliko profitabilni da se lako dobiju sredstva iz privatnog sektora, no ne mislim da je to slučaj. Trebamo prenijeti poruku državama članicama da se mogu financirati nove tehnologije koje su rizičnije od starih i to se može koristiti za e, moderne projekte gospodaranja otpadom ili za neke druge projekte u sklopu cirkularne ekonomije. Imam još jedan komentar vezano uz e, direktivu Nature. E, to je trenutno također u procesu provjere učinkovitosti. Dakle, Postaj, postupak je u tijeku i nadam se da ćemo uskoro dobiti rezultate. Hvala. Hvala najljepše na vašim uh, odgovorima. Time možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i krenuti na sljedeću. Dear Poštovani kolege, počinjemo sa 16. E, točnom, 16. E, dnevnog reda, to je razmjena gledišta s Gvidom Razijem, direktorom Europske agencije za lijekove. To je redovita razmjena mišljenja Europske agencije za lijekove sa Europskim parlamentom svake godine direktor nam dođe u posjet i raspravlja sa sa zastupnicima o radu agencije. Ove godine će to, sada će to biti radni program za 2016. i višegodišnji program agencije do 2020. Prvo ćemo čuti eh, gospodina Razija, a potom kontakt osobu gospođu Borzan. Gospodine Razi, imate riječ. Izvolite. Hvala, eh, poštovani predsjedniče, dame i gospode. Eh, počet ću s onim što nas svih tišti, a o čemu ne govorimo, a to je Brexit i njegove moguće posljedice na aktivnosti naše agencije. Ona neposredna posljedica je ozračje nesigurnosti koju već e, osjećamo, a drugo je moguće preseljenje agencije u neki drugi dio Europske unije Brine nas e, da bismo na taj način mogli izgubiti naše najbolje stručnjake i osoblje to bi nam moglo stvoriti mnogo problema. mogli bismo imati probleme u povozivanju naših 4000 stručnjaka iz naše mreže, a od nas se očekuje da obavimo kvalitetan posao i da poštujemo rokovima. Trenutačno to poštujemo u 98% postupaka. No sve se to odvija u vrlo složenom sustavu, u sustavu u kojem sudjelujem 36 tisuća delegata i stručnjaka svake godine. Svi oni moraju doći u pravom slijedu, u pravom trenutku, točan broj sati kod nas, to je vrlo sofisticiran, složen stroj koji funkcionira manje više poput tekuće trake. Stoga je nužno zadržati okvir koji omogućuje povezanost i složenost s kojom mi e, radimo. Naprijeđimo na pozitivnu stranu. 20. listopada po prvi put smo objavili na novoj internetskoj stranici podatke o o dva nova lijeka za koje smo dali dozvolu. Bio je to dugačak e, pothvat, imali smo punu potporu i pomoć ovog e, odbora. Očekujemo od objavljivanja ovih podataka mnoge koristi na čitavom nizu razina od njih će profitivati istraživači i zdravstveni djelatnici. Regulatorne institucije će profitirati od povećanog povjerenja a time se može smanjiti udvostručivanje, a isto tako i spriječiti, e, spriječiti usrađivanje. Mi smo doista ponosni što smo na neki način kreirali globalnu e, raspravu, a industrija je pokazala spremnost e, na suradnju. Ona se više ne boji mogućih e, rizika objave ovakvih podataka, nego povećanju, veseli se povećanju učinkovitosti. Naravno, ima kritika, pa čak i osobnih napada koji se odnose na transparentnost. No evo nekoliko činjenica. Oko 250 tisuća stranica je objavljeno, a samo su dvije na neki način e, urađene. U e, prva tri tjedna skineto je sinutarno 10 tisuća dokumenta. akti koji ste e, usvojili 2010. o farmakovigilanciji daje nam doista snažan alat za praćenje i upravljanje sigurnosti e, lijekova. Mi bolje možemo razumjeti učinke e, lijekova i znamo kako ih bolje koristiti. Evo nekoliko brojki svake godine praka, to je odbor za e, procjenu farmakovigilancije, procjenjuje oko 600 planova upravljanja rizika, e, to je proaktivni plan, ti proaktivni planovi e, omogućuju nam da utvrdimo koje su to mjere za smanjenje rizika koji su potrebni u upravljanju i poznatih i nepoznatih rizika i omogućuju nam bržu e, reakciju. Također, e, e, izvješćivanje o nus pojavama, a direktno od pacijenata se povećalo za 50%. Također došlo je do usklađenih, usklađenih preporuka i to na temelju prakovih eh, sigurnosnih upućivanja. Dakle, mi sada možemo mnogo učinkovitije i brže reagirati u smislu zaštite javnosti jer možemo brže eh, povući eh, ovlaštenje ili dati naprosto bolje upute i smjernice. Jedan dio naše odgovornosti je zaštita pacijenata od štetnih e, učinaka no tu je i drugi dio, a to je pradovodni pristup lijekovima za pacijente kojima trebaju inovativne terapije. Ove godine smo završili, priveli kraju pilot projekt E, zatim e, zajedno sa tijelima za procjenu zdravstvenih tehnologija izdali smo zajedničke e, za, zajednička znanstvena savjetovanje. Važno je zadržati standarde sve nam to omogućava da bolje planirano i isto tako da bolje dizajniramo razvoj medicine. To znači da dobivamo bolje podatke, e, bolju procjenu lijekova, a bolje dizajniranje znači manje rizika za pacijente u kliničkim e, ispitivanjima kao i manju mogućnost da sudjeluju u nepotrebnim e, ispitivanjima. E, danas bih želio isto tako dotaknuti pitanje održivosti naše mreže. Mi se nosimo sa složenošću lijekova u stalno izmijenjenom okviru procjenu lijekova tradicionalno su obavljali timovi unutar država članica. No mislim da je pravo rješenje u multinacionalnim timovima za procjenu što mi podupiremo. To znači da postoji jedan koordinator, to je jedna država članica, pod kojom se sastavlja tim od stručnjaka iz različitih država članica. Taj koncept multinacionalnih timova je vrlo uspješan do sada. 24 države članice već sudjeluju u tom radu do sada, a taj pristup će postati sve e, važniji budemo li izgubili naše britanske stručnjake. Dakle, to samo pokazuje da znanost najbolje funkcionira bez granica. I na kraju želim zahvaliti odboru Envije na, neprekidnom, na prekidnoj potpori na odobrenju našeg proračuna i na tome što ste nas podoprili u povećanom financiranju na vijeću. Mi e, dobivamo nove zadaće, moramo poštovati rok i zadržati kvalitet e, našeg e, posla. I hvala vam zato na vašoj potpori. Također iskoristio bih ovu priliku da zahvalim gospodinu Matijasu groteju na dobroj suradnji do dosadašnjoj on je uvijek bio potpora nama u našim e, naporima na poboljšanju e, rada. Doista sam s druge strane sretan što čujem da je gospođa Biljana Borzan pristala preuzeti njegovu ulogu kao kontakt osobe. Veselim se našoj konstruktivnoj suradnji u budućnosti. Hvala gospodine predsjedniče. Tu sam spreman za vaša pitanja. Hvala vam možemo početi s raspravom. Kao prvo dajem riječ kontak osobe gospođi Borzan. E, hvala. E, hvala gospodine Razi. Prvo hvala vam što ste s nama tu danas, što ste nam prikazali sve što ste postigli posljednjih nekoliko godina. Kao što je već rečeno, i ja želim zahvaliti e, kolegi e, Groteu. Mislim da je obavio sjajan e, posao. Veselim se što ću preuzeti njegovu ulogu. Nadam se da ćemo imati mi dobru suradnju. Ovo su zanimljiva vremena za agenciju za lijekove. Spomenuli ste Brexit, no ja bih se E, osvrnula na taj e, problem. Što vi e, predviđate kao moguće negativne posljedice brezika na Europsku agenciju za lijekove, čak i prije preseljenja? Jeste, jeste li već imali neke operativne probleme, logističke probleme? Ako jeste, na koji način izlazite s njima na kraj? Nitko ne zna točno kako će se odigrati Brexit. Dakle, radi li agencija na mogućim scenarijima Također, mnogo zastupnika zanima e, preseljenje agencije. Možete li nam dati neke pojedinosti u vezi e, s tim? Kada će se točno morati agencija preseliti? Prije ili nakon e, formalnog izlaska Ujedinjene kraljevine? očekujete li neke e, poteškoće zbog samog e, preseljenja u radu agencije. I na posljedku, ima li agencija nešto za reći o mogućoj budućoj e, lokaciji, novoj lokaciji agencije? Brexit je najteže e, pitanje s kojim se suočavamo, međutim to nije jedini e, problem, to nije jedina tema o kojoj valja raspravljati. 2015. agencija je dovršila reviziju e, o dva, dva sindroma u mladim, kod mladih žena koje su primile e, cijepivo za papiloma virus. I mene zanima koliko često agencija e, kontaktira upućivanje za e, cijepivo, je li kad bilo spomena o nesigurnim proizvodima, da li je spomenuta i kad isto tako povezanost e, sa autizmom i može li agencija učiniti nešto na podizanu svijesti e, među javnost, u javnosti o važnosti e, cijepiva? Hvala vam. Evo, sada otvaram prostor za raspravu. Ja se ispričavam, tu je već post, popis Gospođa Hvala predsjedniče. Htjela bih reći gospodinu Raziju da nam je uistinu veliko zadovoljstvo svaki puta kada imamo priliku s njime razgovarati na odboru. I htjela bih isto tako da prenese našu potporu radu agencije. mi znam da uvijek tražimo više od agencije, a da joj ne dajemo pritom dodatna sredstva. Ja zapravo ovdje želim spomenuti dva aspekta. Prvi se tiče novog postupka za davanje odobrenja za lijekove. Taj postupak, pathways, zapravo se tiče nekih terapeutskih područja o kojima postoji e, potreba za lijekovima koja nije zadovoljena. E, naglasak je na naprednom regulatornom dijalogu i na privremenim odobrenjima Dakle, riječ je o napretku, budući da to omogućuje da pacijenti lakše dođu do inovativnih proizvoda, tamo gdje za time postoji hitna potreba. Ovaj projekt mi se čini iznimno zanimljivim, no čini mi se da tu još postoje neke sive zone kada je riječ o zaštiti i informiranju pacijenata e, u sklopu tog instrumenta. Dakle, molim vas da mi zapravo pružite neka jamstva Naime, agencija je objavila jedno izvrsno izvješće ovoga ljeta vezano uz evaluaciju tog projekta, riječ je o pilot projektu, i zanima me zapravo e, koji će biti nastavak rada na tom projektu. Drugi komentar. Dakle, riječ je o Brexitu, ali neću dugo, budući da ste to spomenuli već vi sami, a i kolegica. Istina je da Brexit sigurno izaziva zabrinutost eh, kod vas, da to izaziva nesigurnost među vašim djelatnicima. Ja bih rado da se preseljenje odvije u dobrim okolnostima, to je u interesu agencije prije svega. I pritom bih htjela nešto više saznati o tome E, kako vi gledate na posljedice Brexita? E, možete li nam nešto detaljnije reći o situaciji i o tome kakva je, kod vas, kakva je trenutno kod vas atmosfera? Ja sam uz suglasnost grada Liona predložila da ta metropola bude e, domaćin Europske agencije za lijekove. Dakle, mislim da mi imamo dobro razvijen zdravstveni sektor koji je međunarodno priznat i imamo, dakle, potrebnu infrastrukturu koju možemo ponuditi agenciji. Hvala. Sada riječ ima gospođa Konečna. Hvala. Imam dva specifična pitanja za vas. Prvi se odnosi na uredbu za IPR, dakle za patente za lijekove. Meni se čini da trenutačno stanje omogućuje farmaceutskoj eh, industriji da patentira kao nove proizvode već postojeće proizvode kako bi jednostavno produžila rok eh, trajanja patenata. Kako vi procjenjujete postojeću situaciju? Podatke koje mi raspolažemo kaže da do do 80% novih proizvoda uopće nisu toliko novi, a ipak se za njih izdaju patenti i na taj način zadržavaju cijene. Što vi mislite o tome, o trenutačno postojećem zakonodavstvu s tim u vezi? Drugo pitanje se odnosi na ono čime se bavimo u ovom odboru, a to je pristup ljekovima za europljene. Rekli ste da bi građani trebali imati pristup lijekovima, to je vaše mišljenje, no s druge strane zbog ponovnog izvoza imamo situacije da mnoge e, zemlje, odnosno mnogi građani nemaju pristupa lijekovima jer se lijekovi preprodaju na nekim drugim mjestima. Dakle, tretiraju se kao obična e, roba te e, regulatorna tijela nemaju mogućnost da nešto učine po tom pitanju. Kako stojite vi, vaša agencija, s tim e, imate li vi neki način e, ili alate koje možete predložiti za rješavanje ovog nesretnog stanja stvari? Dakle, to jednostavno znači da pacijenti nemaju pristup e, lijekovima. Hvala. Gospođa Okan sada ima riječ. E, dobrodošli, profesorne Razi. Drago mi je da ste spomenuli transparentnost kliničkih ispitivanja očekujemo pozitivne rezultate nakon dugogodišnje zabrane industrije i na tome vam hvala. Imam međutim e, problem e, s transparentnošću. Nedavno ste unijeli novu politiku o sukobu interese. Koliko ste resursa imali na raspolaganju i na koji način se to provodi, dakle sukob interesa stručnjaka i imate li primjere za to kako se s njima izlazilo na kraj, sukob interesa ne bi uopće trebao postojati prema načelima dobrog e, upravljanja. Vrlo je E, vrlo je važno naglasiti da nije dovoljna deklaracija, nego nam e, trebaju e, tijela koja djeluju u interesu i u ime građana. Kada je riječ o transparentnosti, treba nam više, više transparentnosti o istraživanjima recimo o cijepivu koje je spomenuto za humani papiloma virus jer imamo često suprostavljene izvore, a nama bi trebala, trebalo sigurno znanje, sigurne spoznaje kako bi se stvorila sigurnost među pacijentima o cjelokupnom programu cijepiva. Dakle, transparentnost je doista ključna i u okviru načela dobre administracije. Gospođa Koneče je isto spomenula korištenje e, starih e, lijekova za nove, u nove svrhe. Recimo neke lijekove koje, morate, koje možete pod jednim imenom, starim imenom kupiti za 5 eura, a pod novim imenom košta više od 300. E, 180 e, eura ili 210 e, eura ako se koristi pod drugim e, imenom. Hipertenzija arteriju. Mislite li da je postojeća legislativa primjerena za, za ovu tematiku? trebamo li pokrenuti kampanju među liječnicima da se zapravo založe za korištenje starih, dobro poznatih e, lijekova. pathways. It's not only uh, uh, us here, but some of us, you know, we are very worried about that. NGOs and so on and so forth. Um, udruge i nas uh, brinu i ti, uh, ti prolazi koji se mogu prilagođavati te mogućnosti prilagodbe jer omogućuju prečace mi, mi moramo imati dobre e, procjene lako je naći pacijente pacijente koje traže i plaću za novim lijekovima. Međutim, što ako mi ništa ne znamo o njima, ne znamo ništa o, njihovim nus pojavima? Bila sam šokirana kada sam čula za te e, slučajeve. Naravno, e, u krajnjim situacijama to se može primjenjivati, ali pod normalno ne. To ne smije biti model. Dakle, mi moramo jamčiti da to ne bude u e, dajte mi samo pet minuta na televiziji i vjerujte mi pridobit ću ljude na svoju stranu kad im sve ovo kažem dakle ja moram biti sigurna da agencija štiti pacijente i učinkovitost lijekova kao i da štiti naša znanja hvala vam hvala gospođa dali Hvala predsjedniče. Hvala i gospodinu Raziju što je s nama. Kao prvo želim ga pohvaliti na povećanju transparentnosti za potrošače to će dovesti do potrebnih, e, potrebnih izmjena i na globalnoj, e, na globalnoj razini. No želim reći nešto i o rutinskoj uporabi e, antibiotika. Međutim, podaci e, govore da se i dalje previše koriste vrlo jaki antibiotici i to prema podacima Europske agencije za lijekove što povećava antimikrobnu, antibakterijsku otpornost. Stručnjaci su zabrinuti e, i za uporabu e, antibiotika i na, i na E, poljoprivrednim gospodarstvima jer to utječe i na zdravlje ljudi. Smatrate li da zapravo taj neobvezujući takozvani soft pristup ne daje željene rezultate e, i mislite li da uopće e, jest uspješan u postizanje zadanih ciljeva? Gospodin Šlek, izvolite. Gospodine direktore. Resi, e, drago mi je što ste došli da, možemo postaviti nekoliko pitanja. E, moje prvo pitanje ili komentar je vezan uz e, vašu, opasku oko Brexita, odnosno moguće lokacije agencije u budućnosti. Dakle, zanima me da li da li e, taj neki osnovni uvjet koji ste vi spomenuli, to je e, mogućnost komunikacije, povezivosti i brze, brze e, grupacije znači eksperata isključuje nove države članice, odnosno članice Europske unije iz Istočne Europe ili preferirate starije države članice, a ujedno skrećem pažnju da je agencija trenutačno locirana na otoku. Dakle, ona je izvan dosega zapravo većine građana, odnosno većine eksperata, ja bih rekao, iz, iz unije. Pa eto, to, je nekako moje razmišljanje, odnosno opaska na, vaš komentar oko moguće lokacije ovoga e, agencije u budućnosti, ukoliko se dogodi, naravno, Brexit. E, drugo moje pitanje je vezano uz e, implementaciju jedne direktive iz 2011. godine, radi se o direktivi 2011/62 Falsified Medicines Directive takozvana, odnosno koja bi trebala spriječiti e, pojavu lažnih e, lijekova opasnih po ljudsko zdravlje na tržištu Europske unije gdje je e, rok za transpoziciju nacionalno zakonodavstvo članica Europske unije bio 2. siječanj 2013. godine sa ciljem da se sustav znači serijalizacije i praćenja lijekova osigura do 1.1.2017. godine. Međutim, to se nije dogodilo i e, Europska komisija je ove godine e, proizvod delegirani akt 2016 kroz 161 e, gdje produžuje taj rok do 9.2.2019. godine. Ono što mene muče, dakle mi imamo Europsku medicinsku agenciju, međutim ova komisija je delegirala cijeli taj proces E, udruzi, dakle organizaciji FPA, dakle Europskoj federaciji farmaceutske industrije koja je onda dobila zadatak da, uspostavi European Medicines Verification Organization. Dakle, dakle, gdje je to zapravo EMA? Zašto EMA nije dobila tu funkciju kao agencija koja e, je zadužena za e, brigu oko kvalitete lijekova i brigu oko javnog zdravlja u tom kontekstu? i pošto su očito nastali problemi oko uspostave europskog huba i e, implementacije tog sustava u državama članicama, da li EMA može u ovom trenutku nešto reagirati prema komisiji, odnosno zaštititi javno zdravlje građana Europske unije? Hvala lijepa. Hvala vam lijepo, a sad možemo saslušati naše predstavnike iz upravnog odbora za nekoliko komentara ili odgovora same agencije. Gospodin Bork, imate riječ. Hvala lijepo. E, gospodin Lemer ima riječ. Ne, gospodin Bork. Evo, Brexit, puno je pitanja došlo. Dakle, pod pretpostavkom da bude u ožujku, kao što je najavljeno, podnesen zahtjev za izlaskom iz Evropske unije, do na temelju članka 50 e, temeljnog ugovora o funkcioniranju Europske unije, onda bi to bilo dvogodišnji rok do ožujka 2019. da to uopće se nekako odvije i realizira. Ali se naravno pod pretpostavkom da to bude. Ali ideja je bila da ako kad se Brexit doista dogodi, da to onda bude samo još jedan dan u našem životu. I da će sve skupa proći mirno. Prema tome, molim da se komentiram. Mislim, vjerujte, da li postoji jedna posebna skupina, radna skupina, koja se bavi tim prijelazom i načinom poslovanja EMA kad bude selila i kamo bude selila. Ali isto tako znamo da je, ima jako puno natjecatelja za novu lokaciju EME. Ima jako puno konkurencije što naravno stvara dodatni pritisak ali kad se dogovorite koji će to biti grad, onda se onda mora početi raditi. Zatim, vrlo brzo, ja pitanje humanih resursa i koliko imamo ograda i koliko imamo ograničenja kod ljudskih resursa. To je i gospodin direktor spomenuo i govorio o tome. Sad je pitanje kako i što. Dakle, iz mog iskustva kao političara i službenika komisije, ne znam zapravo nijedan slučaj da je neko vikao da ima previše stručnjaka i previše ljudskih resursa, nego uvijek su to ograničenja stanovite s kojima se muče. Pa prema tome, naravno da će to biti vezano i za relokaciju. Ako se bude selila EMA, to će isto se predvidjeti. Drugo pitanje je što je sad sa ovim humanim resursima koji su tu, ali neće seliti s agencijom, to će se nadoknaditi, nadomjestiti, naravno, to možemo očekivati, da neće ostati EMA bez pola ljude. A hvala sad za sljedeći komentar, možda gospodin Ris. Ja zapravo nemam komentara, samo jedan vrlo općeniti, a to je da su naši radni odnosi, naše veze, sa Gidom Razijem kao i sa njegovim ljudima, dakle svim njegovim suradnicima i stručnjacima EMA jednostavno odlični. I to, je, to su odnosi i veze koje nisu od jučer i ne traju kratko, nego su od uvijek takve i na kojima se non stop radi. A komisija jako puno surađuje s agencijom normalno i razvili smo u suradnji jako puno dobrih projekata i u vezi odavanja i izdavanja ovlasti za stavljanje lijekova na tržište i u, vezi mnogih drugih stvari, u vezi farmake, vigilancije i tako dalje. Uglavnom, hvala vam na svemu što ste učinili, mi se radujemo onom što dolazi, budućoj suradnji s vama, a bez obzira na probleme s kojima se suočavamo i sa Brexitom koji će zada dodatnih nekih problema i posla u svakom slučaju, iz toga ćemo isplivati to riješiti. Hvala, onda mislim da se možemo vratiti i riječ dati gospodinu Raziju da sad malo odgovori na sve ovo što je čuo. Hvala, ja ću pokušati najbolje što mogu učiniti. Oprostite ako sam nešto zaboravio, samo mi jednostavno da javite. Dakle, pokušam... Evo, Moram se sad opet vratiti na Brexit, pogotovo što su mnogi od vas o tom govorili, pa nisam ništa zaboravi. Dakle, jedno pitanje je išlo u smislu što je spremno prije Brexita. Što je, dakle, dobro pitanje je bilo, dakle, koji su to problemi prije Brexita koji nas muče? A to je klima nepovjerenja, atmosfera nepovjerenja koja vlada i ljudi moraju o tome razgovarati jer e, mi imamo jasno, mi smo poduzeli gomilu dodatnih mjera da damo potporu našem osoblju, pogotovo onome koji se neće moći seliti sa emom jer ako dođe do Brexita. Neki, neki ljudi već razmišljaju da neće ostati u EMI, nego recimo, čak i oni koji nisu Britanci žele ostati u Britaniji, prema tome traže se nove rješenja. Imali smo dva mjeseca šest otkaza, a jako malo u proteklih pet godina, ali evo, dva mjeseca šestoro ljudi je otišlo. Zatim, mi isto tako nadziremo i ovaj proces selekcije za popunjavanje tih radnih mjesta, a onda smo vidjeli da su neki izvrsni kandidati jednostavno povukli svoje kandidature, kad se nazrelo da će doći do Brexita i da se seli agencija. Dakle, to je ono što se recimo već do sad dogodilo. Jedna od mjera za ublažavanje posljedica je da kontinuiramo kontinuirano nadziremo količinu posla i pritisak posla koji moraju ljudi koji su tu odraditi kako se ne bi ništa da vidimo u svakoj situaciji da niko nije preopterećen, da ne zaostanemo. I da bi to uspjeli onda recimo u nekim zemljama članicama pre, prenesemo dio posla i opterećenja na njih. Jer do sada znamo da se u Velikoj Britaniji recimo 25% toga odrađivalo i prema tome mi sada potičemo i razvoj kapaciteta da se u nekim zemljama članicama mogu obavljati poslovi stručni za EMO. To je jedan onaj sistem treninga i nadzora i to je jedan jako dobar model kako mi to ubrzano radimo, da se ubrzano može taj dio posla prebaciti na zemlje članice. E, to, to znači da mi i trenera nađemo ako je on u Europi se može pronaći. Mi se uglavnom pobrinemo da treneri njihovi, dakle ovi edukatori, budu adekvatno kvalificirani. Ako treba, mi ih još doeduciramo u nekim specifičnim stvarima, jasno da su stručnjaci, i pobrinemo se da to ide brzo i da dobro surađuje sa svojim, da kažem, učenicima ili tako, da kažemo, trenijima. A zatim mislim da me gospodin Burkard pitao da li se to sve nadzire? Da, imamo kontinuirani proces nadzora i svaki aspekt nadziramo. A sad pitanje nove lokacije. Nas zapravo ne zanima toliko logistički problemi, nas ne zanimaju, iako smo mi tek nedavno ušli u novu zgradu u Velikoj Britaniji, ali mi smo naravno istrenirani za sve situacije, prema tome imamo i vježbe ako trebamo evakuirati zgradu koju smo prošli do puno puta, prema tome mi ćemo lako preseliti u drugu zemlju i druge zgrade, nego ne to problem, nego je problem recimo naših mogućnosti za posao, pitanje recimo povezanosti. Mi moramo 40 tisuća ljudi svake godine u pravom trenutku dovesti na pravo mjesto, a to znači da moramo imati pristup aerodromima, da je, ne znamo, moramo pet dana u tjednu imati kad, kad 350 soba za smještaj tih ljudi tjedno, dakle na noć pa tako tjedno, pet dana u tjednu i tako dalje. Dakle, to tako nama dolaze na mah jako puno ljudi koje moramo smjestiti. Zatim, pitanje utjecaja. Mi ne utječemo na to kamo će EMA preseliti. Koliko sam ja shvatio, u cijelosti je odluka o budućem sjedištu EME u rukama Europskog vijeća, dakle šefova država i vlada. Prema tome, najbolje što mi možemo učiniti je objasniti na koji način mi radimo, tako da znaju što je bitno za naš normalan posao. Objasniti im e, da sigurnost i konkurentnost europskog sustava ovise o tome da nam nađu okoliš ili sredinu u kojoj ćemo moći dobro funkcionirati. A sad pitanje Brexita. Kažem, ja ću se rado vratiti ako želite još nešto da vam o tome govorim. sad pitanje HPV virusa. I u pravu ste. Mi smo radili jedno sigurnosno upućivanje i provjeru upravo o tim odbor je na temelju svih postojećih podataka vodio jednu znanstvenu raspravu i napravio jednu analizu i došlo do zaključka da dva sindroma koja su opisana se jednako često pojavljuju kod cijepljene i necijepljene populacije. To znači da nemamo izravnu poveznicu između cijepljenog i necijepljenog stanovništva sa ta dva sindroma. Drugim riječima, to je barem prema onim podacima kojima mi raspolažemo, ali svi se slažemo s time, a ljudi koji se ne slažu bi trebali zapravo prije doći sa konkretnim podacima, a ne diskreditirati svojim lažnim optužbama naše institucije. Dakle, nama je trebaju dokazi. Ako generiraju i podastru nove dokaze, mi ćemo naravno poduzeti dalje odluke u skladu s tim odlukama. Isto tako, Hvala vam što ste tu načeli problem autizma i njegovog odnosa sa cijepljenjem. Mi znamo da su to dva paralelna pravca, da tako kažemo, koji idu, kako se sada čini, u, beskonačnost, ali s jedne strane autizam, s druge strane cijepljenje i ne treba ih nikako ukrštati. Dakle, mi vidimo, ali to je apsolutno jedna zapravo popularna verzija priče kako ju mediji prikazuju. Mi baš tako i ne mislimo. Sad, kako to izgleda kod nas, kod naših sigurnosnih preporuka, to se može napraviti i recimo ako treba, ako se pojavi bilo kakav problem kod bilo kojeg pojedinca, onda se on daje odmah, dakle stavlja se zastavica znači se uzbuna Međutim, mi za sada nismo imali problema s tim jer se to moglo i bez takvog sigurnosnog e, upućivanja razriješiti. Pristup necijepljenja, tu smo vrlo zabrinuti, jer u nisu zemalja članica provodi se jaka kampanja kako bi se promoviralo cijepljenje. Međutim, naša zabrinutost je i dalje velika. I nadamo se da možemo neke kampanje koordinirati. Vidjeli smo da je komisija pružila snažnu potporu u okviru ovog otpornosti na antibiotike i antimikrobike i pokušala je učiniti najbolje da nam pomogne i spriječi recimo ovo opiranje različitim cijepljenjima koja su bitna. Kod trivialnih stvari kao što su recimo lakše dječje bolesti, ali ili neke druge, to još i nije tako, ali mi apsolutno vodimo kampanju za ozbiljnije stvari. I ne možemo naravno promovirati izravno ništa, ali pomažemo u tim promocijama cijepljenja. Međutim, komisija ima tu jedan jači plan i mislim da dosta djeluje na tom planu. A sad ovo što ste pitali za ove kratice, dakle ove mogućnosti da ljudi koji su očajni da dobiju neki lijek, taj lijek i dobiju bez obzira na koji način zaobilaznim ili putem ili kraticama što zna biti vrlo opasno. Da vam u vezi s tim da dam neke brojke. 62 korporacije zapravo bilo je dakle već 62 e, poduzeća su podnijela zahtjev da se može ići tim skraćenim putem da bi dali ljudima jedan novi lijek. I samo sedam ih je dobilo dozvolu. Prema tome ne možemo reći da je to nije priča o uspjehu, a ne možemo reći ni da mi ne omogućavamo lakši pristup. Dakle, jednom riječi, šta znači ići tim kraticam skraćenim putem? To znači da recimo kod ozbiljnog lijeka idete ubrzanim putem jer e, imate recimo ozbiljno medicinsko stanje i sad dajete ne možete tradicionalnim putem dati dokaz o tome što je tu eventualno učinkovito. I onda dakle tradicionalni klinički e, studije na slučajnim uzorcima jednostavno se ne mogu provesti jer ima premalo vremena. I onda da bi s obzirom da je tako ozbiljna i teška i brzo napredujuća bolest u pitanju, onda se recimo ide na te skraćene puteve. Međutim, koje su koristi od toga i dalje su recimo neizmjenjene. Naime, ako se govori, pretpostavimo jasno da je u pitanju jako mali broj populacije i korist bi bila veća naravno Ako, stvar, ako je stvar kontroverzna, onda je naravno koristim veća ako se ide na brži način da davanja lijeka. Međutim, gdje su problemi? Problemi su kako ćemo kako ćemo dati uopće prepisati recept za tako nešto. To je totalni problem i prema tome ta kratica kojom se moramo dakle adaptirati da bi kraticom, zaobilaznom kraticom ili kako hoćete, dali pacijentu lijek je jedan pilot projekt, inovativni projekt i samo jedna od mogućnosti da se riješi taj nerješen problem, jer kako ćete tradicionalnim putem tom čovjeku pomoći. E, Sretan sam da vam kažem, 8. prosinca ćemo držati sastanak na prijedlog komisije kako prvo te sve stvari razjasnili i da vidimo da li postoji način za budućnost kako bi to, da kažemo, učinili, kako bi to postalo jednim redovnim načinom da se na brzinu ljudima s ozbiljnom bolesti da omogući da dobiju neki novi lijek. Da li postoje neke bolje mogućnosti za to i koje su inače dobre strane i koje su loše strane takvog jednog načina da se ljudima pomogne doći do novog lijeka? Međutim, za sada nisam vidio baš neke nove prijedloge koji bi se bavili tim pitanjem, dakle, um, kako bez zapravo vremena da se provedu sve kliničke studije i da se donesu svi potrebni dokazi kako dakle na drugi način omogućiti ljudima da dođu do nekih relativno još eksperimentalnih lijekova. Nema baš nekih novih prijedloga. Prema tome mislim da ćemo ostati na tom kako idemo. A onda jedan od pitanja, jedan problema o kojima vi govorite je pitanje patentiranja. I ja u cijelosti razumijem baš e, nelagodu zbog e, cijena i pitanje patenta, iskorištavanje prilika na tržištu umjesto da se e, za isključivo u svom proizvodnji i razvoju lijekova usmjerimo prema medicinskim potrebama. Naravno da razumemo potrebu za komercijalizacijom toga svega, ali nažalost to je potpuno izvan našeg prostora i mogućnosti za djelovanje. Mi nemamo nikakvog utjecaja na pitanje patenata mi možemo samo recimo kod nekih lijekova za djecu, pedijatrijskih lijekova, provesti neka izuzeća ili od nečeg odustati ili da kažemo neke, tu imamo nekih malih ovlasti, ali inače ne možemo uopće djelovati na patente. Zatim još nešto, govorili ste o paralelnom uvozu. Možemo se tim problemom baviti samo u onoj mjeri u kojoj kvaliteta nije dovoljna ili nije dovoljno visoka. Mi smo recimo sa, dakle, svi zborovi liječnika plus EMA plus komisija će se, počeli, se počeli baviti tim problemom, paralelnim uvozom i izvozom lijekova, jer mi isto tako ne možemo tu intervenirati. Ali dakle, strukovne udruge, liječničke komore i komisija i naša agencija su se počele baviti time, jer premda to nema veze sa našim financijama i našim proračunima, jer to radi na, otvornom otvorenom tržištu kao privatnici se s tim bave, mislim da su posljedice dosta opasne i da, da smo se zbog toga s time i počeli baviti. Zatim, pitanje resursa i sukoba interesa. Mislim da imamo šest stalno zaposlenih koji rade na našoj mreži u agenciji i kontinuirano nadziru da li je negdje došlo do sukoba interesa i to rade proaktivne provjere, ex post provjere i e, slučajne, dakle random po slučajnom uzorku. Ali mi nismo policijsko tijelo, molim, to moram napomenuti. Što znači da zviždači ili ljudi koji nešto znaju i mogu nam nešto dojaviti su uvijek dobrodošli ali mi nažalost ne možemo još dalje od toga. Imamo šest ljudi koji stalno vrše monitoring mogućeg sukoba interesa, kao što rekoh, i dobro su nam došle sve informacije koje su utemeljene kad nam neko ozbiljan dade, ali ne možemo i okolo sami istraživati, jer nismo policija. Mislim da je to isto nešto što ne spada u naše područje rada, malo izvan naših ovlasti. Mislim da imamo, da imamo tri politike koje se primjenjuju za tri razine, odbor, stručnjaci i uprava i odbor. I od 2012. imamo i redovno izvješće koje se o tome podnosi i sve se to objavljuje. Ali izvan toga nam treba pomoć vanjskih ljudi, izvana pomoć i molim ako bilo kod dođe, mi uvijek to pozdravimo i zahvalni smo za svaku informaciju. Zatim korištenje antibiotika kod životinja u Europskoj uniji. Mi želimo jasno smanjiti za 65% korištenje antibiotika kod životinja za 65% upotrebu kolistina. U šestom izvješću koje je podneseno na tu temu, šestom godišnjem, se još jedan put pokazalo da je i dalje se nastavilo smanjivanje korištenja antibiotika, iako je još uvijek puno toga preostalo da se učini Znamo da komisija radi na tim legislativnim prijedlozima i mislimo da je na pravom putu. Mislimo da vrlo smo zapravo optimistični kad to gledamo jer ova nova zakonodavni prijedlog na kom komisija radi će apsolutno obeshrabriti proizvođače životinske hrane za, u glede stavljanja dodavanja antibiotika i antimikrobika u hranu za životinje jer mi znamo da je to izravno se odražava na rezistenciju ne samo tih životinja nego naravno i ljudi to je onaj ključni problem. Prema tome i ponavljam, tu je vrlo, vrlo angažirana, snažno angažirana komisija na tome. Mi sudjelujemo kroz koordinaciju i savjetodavne uloge uz ostale agencije CBC i ostale, ali na tome se radi i taj zakonodavni prijedlog će biti vrlo, vrlo sveobuhvatan i jak. Zatim, šta smo još... Dakle, falsificirane lijekovi na europskom tržištu. To je vrlo važno pitanje, ali to je nešto što spada u nadležnost zemalja članica mi tu ne možemo intervenirati. Mi možemo eventualno dati neke smjernice, neke generalne inspiracije, možemo indirektno vršiti pritisak, savjetovati, ali ne možemo izravno djelovati. To, dakle, sve krivotvorine, to je stvar nacionalnih članica. Zatim, ako nema da li možemo biti sigurni da u Europi i na europskom tržištu više nema krivotvorenih lažnih lijekova. Ne možemo biti sigurni, naravno. Ne možeš nikad biti 100% siguran, ali kapacitet za vršenje inspekcije u Europi je još uvijek jako dobar. Tako da imamo relativno male količine koje smo eventualno otkrili. ono na tržištu redovne prodaje, tu smo gotovo sigurni da smo sve uspjeli odagnat. Međutim, problem je sa prodajom preko web stranica i internetskom prodajom. I znamo da tu više od 90% lijekova koji se tu prodaju su krivotvoreni. I znamo da recimo u zemljama gdje se oni prodaju, gdje imate tradicionalne apotekarske, farmaceutske sustave, da je onda tamo se isto tako ne preko redovnog lanca, nego uvijek preko weba prodaju ti nus proizvodi, odnosno falsificirani lijekovi, krivotvoreni. A onda još namo da isto tako se onda i krade ambalaža da bi se stavili krivotvoreni lijekovi unutra, da bi se onda bolje prodala, jer uvijek je pitanje cijene. To su recimo vrlo, vrlo ozbiljne stvari i Imamo razne druge načine prodaje krivotvorenih krivih lijekova, ali to je apsolutni su to zločini i mi sa svim informacijama do koje dođemo, našim spoznajama, podupiremo policiju koja radi na tome. Znamo da to uključuje naravno policija zemalja članica, pogranične posebno jedinice, jer to bude i prekogranično, naravno zločina, ali kao što kažem i dalje je to sve u ovlasti u nadležnosti zemalja članica pitanje cijena. Mi tu isto nemamo izravnih ovlasti. Ono što mi možemo učiniti ili bar pokušavamo učiniti svoje najbolje je biti što je moguće učinkoviti kako bi smanili nepotrebne terete administracije. To znamo recimo od poduzeća koje imaju problema da stave neki lijek na tržište i pitanje kako će to provesti, dobiti sve adekvatne dozvole, kako će proći sve procedure. A je sad nešto mogu učiniti. Mogu kod novih lijekova vidjeti s nadležnim tijelima koja je de facto dodana vrijednost tog novog lijeka, kako bi im se olakšao put, a kako će onda se odrediti cijena za to. To je opet njihova stvar, jer mi znamo da se tu pitanje i sindikata koji u tome sudjeluju kao socijalni partneri vrlo često jer su i njihovi ljudi u pitanju. Pitanje znanstvenog razvoja koje je u tim korporacijama uloženo u razvoj tog lijeka i pitanje njihovog određivanja cijene stvarno nacionalna stvar je opet u, u rukama zemlje članice. Na to ni mi nemamo utjecaja. Zatim ograničenje resursa. Da, mi patimo od ograničenja resursa. I mogu vam dati nekoliko primjera. Mi znamo svi da će svako se žaliti i reći treba mi više resursa. Niko se nije do sad još pohvalio i rekao ja imam viška resursa. To je normalan pristup. Međutim, otkako smo primijenili tri legislativne legislativna akta, tri uredbe, a da pritom nismo ništa bitno poboljšali niti popravili broj zaposlenika, nego da pače su nam još ljudi otišli, nama je doista teško. Mi sad za ove ljude koji su otišli gdje nam fali, imamo recimo ljude na kratkoročno zaposlene na određeno vrijeme i tako dalje. Međutim, to su sve stvari koje nisu toliko bitne i odgovorne. Tamo gdje nam trebaju jako stručni poslovi i jako povjerljive poslove obavljaju, tu trebamo ljude sa visokom ekspertizom i vrlo pouzdane i provjerene. A te ne možemo dobiti na na povremeni ugovor za povremeni rad. Prema tome, trenutno imamo 25 ljudi, 25 ljudi koji imaju pristup svim dokumentima. za te ljude trebamo nabrati najbolje među našima, jer te ljudi onda znaju, e, imaju pristup svim dokumentima i najpovjerljivijim dokumentima i ti ljudi mogu de facto odlučivati o svim certifikatima i svemu što se izdaje. Prema tome moraju biti naši najstručniji i najpovjerljiviji. Ali kad pokušamo recimo pokušavati pružati pomoć eh, kod eh, recimo novog dizajna nekim mlađim proizvođačima ili ne toliko iskusnima na području i tako dalje. Onda i tu dajemo savjetodavne recimo aktivnosti jer mi naravno djelujemo uvijek u cilju da se zaštiti onaj kasniji potencijalni pacijent. I recimo ako vidimo mlade proizvođače koji imaju totalno krivi dizajn, nemaju, nemaju nikakvog iskustva, i onda recimo oni su našli pacijente u toj farmaceutskoj firmi koji su sudjelovali u nekim pokusima, pokus nije uspio, a pacijent je bio izložen. I tu se događaju problemi. Mi smo recimo tri godine došli do šesto, recimo znanstveno savjetovanja i više od stotinu e, direktno pružanja pomoći u ovakvim neiskusnim i mladim proizvođačima, farmakoproizvođačima. A vidite koliko smo onda prekapacit, mislim, mi smo ispod, podkapacitirani za sve te brojke koje sam naveo i ili posao. Jednostavno nemamo dovoljno ljudi. A broj obaveza raste. I to je lako prikazati. Recimo, naš proračun je relativno robustan i pozitivan i rastavan pa smo vidjeli da možemo teorijski gledano zapravo platiti dodanu bolju stručnost, ali nemamo pravo na to, nismo, nije nam dozvoljeno. I zbog toga dolazimo do ove točke, da kažemo točke pucanja. Jer jednostavno mi bi još i mogli platiti ljude, ali ne mogu proći sve ono što se od njih traži, pa nam ne daju da te ljude nađemo i zaposlimo. I zato smo tu gdje smo. Hvala vam lijepo i mislim da s ovime možemo zaključiti rad pod ovom točkom dnevnog reda. Zahvalit ćemo gospodinu Raziju na vrlo iscrpnim objašnjenjima i zahvaljujem također na pruženim odgovorima. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je nacrt prijedloga rezolucije o pedijatrijskim lijekovima. I tu ću odmah dati riječ su autorima. Najprije riječ ima zastupnica Grostet, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Ovdje je riječ o rezoluciji koja se tiče uredbe o pedijatrijskim lijekovima. E, ta rezolucija je važna iz dva razloga. Kao prvo zato što moramo i dalje vršiti pritisak na komisiju. Ona početkom 2017. godine mora iznijeti izvješće o e, provedbi i primjeni uredbe o pedijatrijskim lijekovima iz 2006. godine. S obzirom, s obzirom na velik broj zahtjeva strane pedijatra i udruge roditelja koji imaju bolesnu djecu, čini mi se važnim da ovo izvješće prođe u što kraćem roku mi e, nekolicina nas vrši pritisak da se to učini što prije, međutim, eto, morat ćemo pričekati početak 2017. godine. Nadalje, trebamo u svjetlu objave toga izvješća navesti komisiji mogućnosti za izmjene e, koje bismo htjeli ovim putem predložiti. Ja sam bila izvjestiteljica za izvješće iz 2006. godine. Mislim da ovaj tekst e, omogućio značajan napredak. Laboratoriji moraju imati e, planove pedijatrijskih ispitivanja za sve lijekove za odrasle. Međutim, tu postoji čitav niz praktičnih prepreka koje utječu na učinkovitost te uredbe, posebno u nekim područjima, a e, to se naročito odnosi na pedijatrijsku onkologiju. Inovacija i razvoj novih lijekova u pedijatriji, nažalost, je još uvijek rijetkost, a mislim da e, hitno treba na tome poraditi. Osobno želim reći da nisam za cjelovitu reviziju uredbe, osim ako komisija u svom izvješću ne ocjeni da je to najbolji put e, da se poboljša situacija. E, dakle, revizija zahtjeva mnogo vremena, a pacijenti ne raspolažu tim vremenom i nisu spremni čekati. Osim toga, ovaj trenutni tekst čini mi se dobra podloga za danji rad i možda bi bilo kontraproduktivno da se dovode u pitanja osnovna načela u tom tekstu. Međutim, mislim da se ovdje mogu uvesti neka poboljšanja teksta, e, zahvaljujući smjernicama agencije, ja ću vam sada pokušati navesti neke od tih smjernica. Kao prvo, obveza za provođenje planova psihijatrijskih ispitivanja treba se temeljiti ne na postanju bolesti kod djeteta, nego na djelovanju molekule e, koja je razvijena za odrasle. Zašto to ne funkcionira dobro u području raka od kojih oboljevaju djeca? Zato što je bilo previše izuzetaka zato što se smatralo da se ta bolest ne pojavljuje kod djece. I tako da je obveza, e, zato postoji obveza, odnosno trebalo bi povećati područje primjene planova pedijatrijskih ispitivanja. Imali smo prevelik broj izuzetaka što je ograničilo učinkovitost tog instrumenta. Osim toga, ovi ovi planovi moraju biti fleksibilni, mora se olakšati regulatorni dijalog između laboratorija i agencije. Da kako tu sada postoji previše ograničenja, Planovi pedijatrijskih ispitivanja vrlo često e, kasne, ponekad se od njih odustaje, zato ta mjera mora biti fleksibilnija, ali se mora i sustavnije primjenjivati. Zatim treba ponovno evaluirati sustav naknada, e, odnosno kompenzacija. Trenutno postoje neke poticajne mjere, još šest mjeseci zaštite za patente, međutim te mjere zapravo e, se prekasno mogu koristiti u tom postupku. Osim toga ne postoji nikakva poticajna mjera za e, pedijatrijske namjene. Ovih šest mjeseci može biti korisno kada se lijek komercijalizira i za odrasle i za djecu, međutim nema mnogo koristi od njih e, kada se ti lijekovi koriste samo za djecu. Jer ovdje se često govori o nekim indikacijama koje su rijetke i zapravo je to jedna tržišna niša koja je vrlo ograničena. Ako se poboljšaju poticajne mjere, istovremeno se mogu uvesti i učinkovite sankcije za laboratorije koji ne bi poštivali e, propisane obveze i mislim da bi time sustav bio mnogo učinkovitiji. Zašto kažem da nije potrebno revidirati uredbu? Zato što mjere o kojima govorim već postoje u duhu teksta e, uredbe koja nas na snazi i mislim da se to može vrlo brzo aktivirati. Osim toga, mislim da e, kolege iz klubova podržavaju e, taj smjer djelovanja i mislim da bismo mogli poraditi na tome, a u interesu e, oboljele djece. Hvala. Hvala. Zastupnica Gentile. Hvala gospodine predsjedniče. Već smo naglasili veliku važnost naše rasprave o ovoj temi. slažem se s važnošću koju je naglasila i kolegica, dakle potrebe da to brzo provedemo. Zašto? Zato što je ovo tema od velikog socijalnog interesa. Bez obzira na brojke koje su nam dobro poznate, šeste tisuća pacijente u adolescentkoj ili dječjoj dobi svake godine gubi živote. Osim toga, tu je i brojka pacijenata koji prežive, ali unatoč tome žive s komplikacijama koja se odražava na kvalitet njihovog života. uredba mora biti e, revidirana. Zašto? Zato jer mora razriješiti neke nedoumice i dvosmislenosti. Primjerice kada je riječ o procjeni mehanizma djelovanja a ne na preventivnu uporabu onkološkog lijeka u odrasloj dobi. Dobro su nam poznate informacije zato što su brojne i dobro potkrepljene. Znamo da je gotovo nemoguće da neki tumor u odrasloj, koji se pojavi u odrasloj dobi, da se pojavi i u dječoj dobi. Međutim, neki lijekovi koji se koriste za odraslu dob imaju izvjesne koristi i za oboljele u dječjoj dobi. iako govorimo o tipovima tumora koji se ne pojavljaju u odrasloj dobi. Dakle, govorimo zapravo o poticajima koje moramo uzeti u obzir, o kojima moramo ponovo promisliti. a sve e, kako, e, kako bismo se iznijeli s ovom e, socijalno važnom temom, temom koja možda ne donosi profite, ali ima ovaj društveni značaj. Mislim da se kroz amandmane može naći dobra dobra sinteza i tu ponavljam važnost poticaja no isto tako izgradnje e, mreža istraživanja i interesa. Dakle, da se uključe i sveučilišni laboratoriji, javni laboratoriji i to da se na aktivan način uključe u ovu borbu. Hvala. Hvala predsjedniče. Ova rezolucija koja je predmet današnje rasprave izuzetno je značajna. A, važna je zato što moramo skrenuti pozornost Europske komisije na činjenicu da je potrebno podhitno revidirati tu uredbu o pedijatrijskim lijekovima 1902 iz 2006. godine. Dakle, da uredba je poznata pod nazivom Uredba o pedijatrijskim lijekovima. Ova uredba se sada već primjenjuje deset godina. U medicini deset godina predstavlja e, čitavu jednu epohu. E, dakle, mijenjaju se načini liječenja, liječnici koriste suvremeniju opremu, postoji personalizirana oprema za liječenje. I zato nam i treba ovo izvješće o lijekovima koji su namijenjeni djeci. Izvješće ćemo dobiti krajem ove ili početkom sljedeće godine. I također trebamo odmah krenuti u zakonodavni postupak koji bi za cilj imao poboljšanje teksta uredbe u određenim dijelovima. Ovo je iznimno značajno zato što ovdje govorimo o ljudskom životu i zdravlju i posebice o zdravlju djece. I prema tome e, cilj nove uredbe o pedijatrijskim lijekovima treba biti veća dostupnost lijekova, što znači i razumne troškove liječenja na najučinkovitiji način i pomoću najefikasnijih lijekova i suvremene tehnologije. To bi također trebalo potaknuti različite ustanove koje se bave e, istraživanjem u ovom području. Kada je riječ o zakonskim propisima koji uređuju područje patenta, e, pojavljuju se e, problemi vezano uz zaštitu intelektualnog prava vlasništva kod lijekova. Nadam se da će se na ovaj način smanjiti tenzije između farmaceutske industrije i dakle troškova koje ona snosi za klinička ispitivanja i proračunskih sredstava koje izdvajaju države članice za javno zdravlje. Svi znamo da tu ne postoji prava ravnoteža a cilj je da se koriste najbolje moguće metode kako bi se spasili ljudski životi i unaprijedilo javno zdravstvo. To je posebno bitno za djecu koja su oboljela od raka, ali i od nekih drugih rijetkih bolesti, od kojih oboljevaju samo djeca i to vrlo mali broj djece. Htio bih reći da usprkos složenosti ove problematike Nova uredba trebala bi iznaći fleksibilnija rješenja i riješiti ovaj problem na jedan dobar način i na taj način bi se isto tako omogućilo bolje korištenje sredstava iz državnog proračuna država članica za e, učinkovitije korištenje lijekova namijenjenih djeci. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Pedičini. Hvala predsjedniče. Mi dijelimo svrhu ove rezolucije, posebice one koje se odnose na pedijatrijsku patologiju. No treba zaštititi transparentnost, a isto tako uzeti u obzir sve moguće sukobe interesa. Ja sam e, zabrinuta zbog postojećeg sustava poticaja u odnosu na, e, na farmaceutske subjekte i to u smislu uporabe, e, uporabe njihovih proizvoda u pedijatrijskoj medicini. Naime, vrlo često se e, e, je situacija takva da nema nikakvih saznanja o sigurnosti ni učinkovitosti izvjesnih lijekova u primjeni e, pedijatrijske medicine. Dakle, na neki način se omogućava farmaceutskim e, kućama da e, svoje patente prošire e, sa medicine za odraslu dob na pedijatrijsku medicinu. Dakle, ja ću predložiti amandman, no ovu rezoluciju ne možemo poduprijeti ako ako ovu točku u potpunosti ne e, raščistimo, jer ovimo se pogoduje isključivo farmaceutskim kućama, a ne i pedijatrijskim patologijama. Hvala. Hvala lijepo Sada ću zamoliti komisiju da iznese svoj komentar. Gospodin Ris, izvolite. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da prije svega kažem da je zdravlje djece jedan važan politički i društveni cilj za koji se zalažemo u Europskoj uniji mi pozdravljamo raspravu koja se vodi u ovom odboru. U interesu je kreatora politika da se dođe do najboljeg rješenja u interesu djece. Ova rasprava je pravodobna budući da komisija radi na izradi drugog izvješća o uredbi o pedijatrijskim lijekovima. To izvješće će biti upućeno parlamentu i vijeću. Mi vjerujemo da uredba o pedijatrijskim lijekovima ima za cilj osigurati potrebne lijekove za djecu, dakle koji su potrebni za e, liječenje bolesti. Mi smatramo da je ovo zakonodavni poticaj, budući da se tvrtke vrlo često bave lijekovima koji su namijenjeni odraslima i upravo zato e, u tom smislu i ide ova inicijativa koju je spomenula zastupnica Grostet. Pedijatri e, često kažu da djeca nisu mali odrasli ljudi i to je zapravo bila i osnova za ovu uredbu. Djeca imaju specifične potrebe i zato moramo imati e, ciljena istraživanja u pedijatrijskoj medicini, kao što je istaknuo nekolicina kolega. Ova uredba je u svakom slučaju bitno promijenila način na koji funkcionira tržište, ali i tvrtke. To je omogućilo i regulatornim tijelima da izravno utječu na, istraživanje i razvoj tvrtki i da zatraže posebne pedijatrijske programe. Mi smo također, e, naime ova uredba je dovela do povećanja broja proizvoda koji su dobili suglasnost EME e i odbora za pedijatrijske lijekove. Međutim, ova uredba ipak poznaje neka ograničenja. E, naime, postoje ograničenja u smislu postizanja rezultata. Obveze uvedene u ovoj uredbi zapravo e, pokreće dakle istraživanje lijekova za odrasle tako da treba staviti poseban naglasak na lijekove za djecu. Mi smo u izradi ovog drugog izvješća razmišljali o tome e, na što staviti naglasak. Odgovaraju novi proizvodi na najčešće bolesti kod djece i odgovaraju na potrebe u pedijatrijskoj medicini? i jesmo li uistinu ovdje začepili postojeće rupe. E, kako djeca mogu imati koristi od personaliziranih medicinskih usluga, to je dakle zapravo jedna nova era razvoja medicine i dajemo li dovoljno e, prednosti istraživanjima u pedijatrijskoj medicini? Dakle, imamo li dokaze za to? Istovremeno, Razmatramo i ekonomski učinak uredbe sa posebnim naglaskom na inicijativama za podizanje svijesti. Mislim da je i to bila tema rasprave. U tom smislu je prikupljanje podataka dosta zahtjevno, ali radimo na tome. Nadam se da ćemo za nekoliko tjedana tijekom ovoga mjeseca pokrenuti javne konzultacije. To će omogućiti zainteresiranim stranama da e, se očituju na ovu studiju. Mislim da svi moraju imati mogućnost dati svoj doprinos prije nego što se e, finalizira ovo izvješće, dakle da se da mogućnost i onkolozima i pedijatrima i svim ostalim akterima da kažu svoje mišljenje. Komisija još nije u fazi da može izvući zaključke. Ne možemo vam u ovom trenutku reći e, kojim ćemo smjerom krenuti dalje, ali nadamo se da ćemo tijekom 2017. godine finalizirati izvješće. Osim toga, mi vjerujemo da pedijatrijski projekt mora biti stavljen u kontekst drugih aktivnosti, kao što su zaključci vijeća o farmaceutskim proizvodima iz lipnja ove godine, te predstojeće izvješće EPA o pristupu lijekovima. Dakle, mislim da to treba staviti u taj širi kontekst. Naime, uredba o pedijatrijskim lijekovima je jedan specifičan, ali vrlo važan instrument koji se bavi specifičnim potrebama djece. Također radimo na razvoju međunarodne suradnje u području. Krajem 9. Eh, mjeseca je organiziran sastanak eh, između stručnjaka EME e i i FDA-a E, kako bismo istražili mogućnosti prekoatlonske suradnje. Postoje i neke glasine, naime spomenuli se da je dio problema pristup kliničkim ispitivanjima, ograničena populacija i e, način e, definiranja istraživanja. I završit ću sa još nekoliko konkretnih pitanja vezano uz pedijatrijsku onkologiju. Mi smo to analizirali zajedno sa kolegama iz EME. E. E, temeljem ovih podataka mi smo dali odobrenje za 11 lijekova u posljednjih 10 godina, baš u području onkologije. To nije velik broj lijekova, ali prije stupanja na snagu ove uredbe imali smo samo tri takva proizvoda. Tako da mislim da se to u brojčanom smislu poboljšalo, no da kako mislim da e, u završnom izvješću moramo uzeti jednu širu sliku. Čim izvješće bude gotovo u komisiji mi ćemo ga proslijediti vama i vijeću te ćemo onda organizirati danju raspravu. Hvala. E, rok za predlaganje amandmana je 10. studenog u 12 sati, a glasovanje u odboru Envi održat će se 8. prosinca. Da ne zaboravim. Mislim da nemamo više niti jednu točku na dnevnom redu. Sljedeći sastanak će se održati 21. studenog u Strasburu. To je izvanredni sastanak našeg odbora. Hvala svima i ovime e, zaključujem rad odbora za danas.